Ladies and gentlemen, so let us start. Dame i gospodo, možemo započeti dobrodošli na naše plenarno zasjedanje. Treće plenarno zasjedanje u 2013. godini. Na početku moramo osvojiti prijedlog dnevnog reda. Zaprimio sam e, molbu u posljednji čas koja se tiče točke broj 18 našeg dnevnog reda nad 754. Izvjestitelj ne može biti ovdje do kraja podneva tako da ćemo to prebaciti na sutra. I to će biti posljednje mišljenje. Ako se nitko ne protivi ovoj izmjeni, Mislim da možemo usvojiti dnevni red ako nema nikakvih prigovora. U redu, hvala. Dnevni red je ovima usvojen. Trebamo sada usvojiti zapisnik plenarnog zasjedanja održanog 20. i 21. veljače. Zaprimili smo sastanak, e, zapisnik vremeno. Ima li kakvih komentara ili prigovora? Nema, hvala. Dakle, usvaja se. Prelazimo sada na mišljenja odbora koja se stavljaju na glasovanje bez rasprave. Glasovanje o mišljenju INT 878, Europska normizacija za 2019. godinu. Izvjestiteljica je gospođa Žadinska. Otvaram glasovanje. The vote is closed. 124 za, jedan suzdržani, usvoja se. We'll go to the vote of int. Mišljenje int 879, usklađene norme, izvjestitelj Gerardo Largi, otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. 125 glasova za, 2 suzdržana, usvaja se. We now go to adopt... Mišljenja odbora kategorija C, SOK 617, sredstva za posebnu dodjelu za inicijativu za zapošljavanje mladih, izmjena, otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. 134 glasa za, jedan suzdržani. Usvaja se. Hvala. Now we'll go to the statement. Prelazimo sada na izjavu predsjednika. kojom ćemo također e, uvesti i prvu tematsku raspravu na današnjem zasjedanju. Poštovani kolege, na početku vam e, želim dobrodošlicu na zasjedanje i želim vas e, podsjetiti da smo prošloga veljače usvojili poslovnik i kodeks ponašanja i oni su stupili na snagu prošloga petka 15. ožujka. Svi ste dobili prošloga tjedna cijeli tekst putem elektroničke pošte. Iako u kodeksu stoji da članovi usvajaju taj kodeks na početku svakog saziva, odnosno mandata, podsjećam da sam jučer ujutro potpisao službeno taj kodeks sa naše dvije potpredsjednice, gospođom Angelovom i gospođom Kanjom. Moja je namjera bila time pokazati da ne moramo čekati do obnove. Svatko od nas može potpisati kodeks kako bi pokazao svoje zalaganje za načela koja su predviđena kodeksom i to već od sada. Glavni tajnik će uskoro objaviti posebnu stranicu na internetu na kojoj oni koji to budu željeli će moći to i potpisati. Pozivam vas sve da to učinite kako bismo poslali snažnu poruku onima koji još uvijek nas pokušavaju javno kritizirati nas i naš rad. Unatoč svim e, pozitivnim e, mjerama i djelovanjima koja smo do sada poduzeli. Evo, želim vam reći na znanje da sam nedavno poslao čvrsto odgovor na pismo koje je poslano svim članovima i to je učinio gospodin e, Sabijani, čelnik jednog sindikata koji je zatražio od članova EXO-a da ne potpišu kodeks ponašanja i rekao da to nije dovoljno. U svojem odgovoru sam rekao da želim, zaštititi ovu skupštinu koja je osvojila velikom većinom taj dokument i da kodeks predstavlja rezultat naših napora i također da on podržava i dostojanstvo na radnom mjestu i kao predsjednik odbora doista se ponosim zalaganjem naših članova i rezultatom postignutim usvajanjem ovoga važnog dokumenta i neću više prihvaćati nikakve ucjene ili netočne navode protiv ovog odbora. Ako se tako, tako nastavi, naravno obratit ćemo se bilo kakvom sudu i čekati dalje upute. Osim e, usvajanja kodeksa ponašanja, želim iskoristiti ovu priliku kako bih e, spomenuo elektroničko pismo koje mi je posao kolega Josefa Gadolito mu je ukazao na to da nećemo dati obrazloženje na kraju glasovanja. Jorge, imaš pravo. Dakle, takvo obrazloženje može se iznositi nakon glasovanja i to ne smije prijeći vrijeme koje dodjeljuje predsjednik. S obzirom na dugotrajnu raspravu koju smo imali prošli puta, i također zbog toga što su mnogi ulagači amandmana već obrazlagali svoja stajališta, odlučio sam bio ne dati nikako vrijeme za obrazloženje i zbog toga sam ugrozio vaša prava kao član i zbog toga se ispričavam. Poštovani kolege, evo sada prelazim na politički dio svoje izjave. Nalazimo se u ključnom trenutku za Europu. Preostalo je manje od 65 dana do izbora i manje od 8 dana do roka za Brexit. No, još uvijek e, nismo došli do nekog rješenja i ne znamo kako će to imati učinak na Ujedinjenu kraljevinu, na europske građane, a i na našu predizbornu kampanju. Sastanak e, Europskog vijeća koji će se održati sutra i preksutra ima doista značajan raspored i predviđa također e, i razmatranje konkurentnosti radnih mjesta te prioriteta za europski semestar za 2019. godinu i iznošenje prvih ideja za sljedeću europsku stratešku agendu o kojoj će se raspravljati na vijeću u lipnju ali također e, predviđena je rasprava i e, dugoročne agende za klimatske promjene za 2020. Zatim vanjski odnosi, odnosno odnosi između Europske unije i Kine. Zatim e, zaštita europskih izbora od dezinformacija i naravno stanje stvari u vezi sa pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru. I tu postoji veliki upitnik u svezi s Brexitom. George Amba, rubinski ministar zadužen za europske poslove, rekao je da na Vijeću za opće poslove jučer da vrijeme istječe. Građani i poduzeća traže odgovore jer ne znaju što očekivati. Europska unija je učinila sve što je bilo u njezinoj moći kako bi došlo do sporazuma i ako se sadašnje stanje može riješiti, tako se rješenje može pronaći jedino u Londonu. Kao predsjedništvo su uložili goleme napore u to da Europska unija bude spremna za sve mogućnosti što uključuje i e, izazak bez sporazuma. Ako pratite vijesti, vidjeli se vjerojatno da do sada nije bilo nikakvih vijesti o zahtjevu koje je gospođa May postavila vijeću i vjerojatno će se održati i jedan sastanak vijeća u posljednji trenutak 29. Tako da se slažem s riječima gospodina Čambe. Dame i gospodo, ponosimo se dojmljivim rezultatom našeg događanja 21. veljače, renesansa građanskog društva. Imali smo sjajan odaziv, visoko kvalitetne goste i govornike, raznolike poruke, ali isto tako bili smo i vrlo složni u bitnim pitanjima, odnosno vanjskoj vidljivosti u medijima i to u svim zemljama članicama Europske unije. Među materijalima imate kratko izvješće koje možete upotrijebiti u vašem djelovanju na terenu, na lokalnoj razini. I želim također e, istaknuti e, raznovrsnost i bogatstvo sedam okruglih stolova koji su održani tog poslijepodneva. Dakle, pozivam vas da odete na vašu web stranicu i da pregledate prijedloge e, koji su proizišli iz tih sedam okruglih stolova i svi ti materijali naravno mogu se uključiti u našu komunikacijsku kampanju prema Sibiju, izbori i šire. Dakle, ovu je kampanju pripremio i izvrsno vodio naš potpredsjednik za komunikacije. Tom smo kampanjom također ojačali i operativne veze i suradnju sa Europskim parlamentom e, i u ovom kontekstu želim zahvaliti predsjedniku Tajaniju na njegovoj snažnoj i plodonosnoj suradnji u našim komunikacijskim naporima. Naravno, sada mnoge organizacije i čelnici iznose svoje manifeste za europske izbore, a i nakon toga ja sam imao prilike sudjelovati u nekim od tih rasprava i također sam e, kao što ste možda i sami vidjeli, iskoristio priliku kako bih e, u više europskih novina reagirao na pismo predsjednika Macrona europskim građanima pod naslovom Pro Renaissance Européenne, dakle za europsku renesansu. Uvijek je lijepo nadahnjivati druge naslovima. Nisam ljubomora na njega i neću tražiti naknadu za to. Odgovorio sam na njegovo pismo rekavši da je to pravi put i u svojem odgovoru sam eh, ponovio glavni sadržaj našeg događaja 21. veljače, dakle civilno društvo za renesansu. Prošloga petka bio sam također u Bukureštu na zastanku na vrhu odbora regija, gradova i regija koji je nosio naslov eh, vrlo sličan našem, odnosno Renew Europe. Sa svih strana Europe došlo je 1200 sudionika i u petak je usvojilo snažnu deklaraciju iz Bukurešta koju je supotpisao predsjednik Joannis i koja sadrži deset točaka koje su jasno napisane i u njima stoji da nitko ne može obnoviti Europu bez regija, građana i gradova i civilnog društva. U svojoj izjavi predsjedniku Karl Heinz su rekao sam da može računati na nas i kao što mi znamo da mi možemo računati na njega. Ovo je posljednja plenarna nakon, e, prije e, sastanka na vrhu u Sibiju i na našem dnevnom redu su važne točke dnevnog reda koje se bave budućnošću Europe, kohezijskom politikom, dezinformacijama, eurazijskim vezama, obrazovanjem, mirom, inicijativom eh, za sprječavanje ekstremizma i eh, raspravom sa predsjednikom eh, Bernasconijem o budućnosti Europe. I naravno, imamo izuzetno važno mišljenje koje smo odlučili izraditi kao naš doprinos sastanku na vrhu u Već sam naslov sažima naš manifesto. Slušajući građane Europe, odnosno osluškivanje građana Europe o održivoj budućnosti. Želim čestitati izvjestiteljima za to mišljenje i svi znamo da je odbor doista uložio ogromne napore u ovaj proces i to s pravom. Čitavši ovaj tekst e, nacrta mišljenja osjetio sam da su izvjestitelji doista svladali ovaj zahtjevan zadatak i uspjeli su izraditi uravnoteženi tekst. Poštovani izvjestitelji je predvodio Emanuel i uz pomoć mnogih od nas vi ste predstavili tekst koji je uravnotežen i ambiciozan. Tekst je uravnotežen jer omogućuje dinamičnu ravnotežu između gospodarskih i socijalnih potreba koje su uklopljene u održiv okvir. Konkurentnost europskih poduzeća je od ključne važnosti i europska poduzeća moraju očuvati, ako ne i ojačati svoju snažnu održivu ulogu kao globalnih lidera. Istovremeno, snažna ambicija u odnosu na socijalnu Europu je ono što nam je sada potrebno i ja tako vidim ovaj poziv na New deal u socijalnom polju koji nudi građanima pravednije i jednakije društvo. Isto tako valja istaknuti da Ujedinjena Europa mora što brže prigrliti jednu održivu agendu. U tekstu se također poziva na očuvanje samih temelja europskog projekta i to i temeljne vrijednosti, ljudsko dostojanstvo, demokracija, tolerancija, vladavina prava moraju biti i dalje u srži budućeg razvoja i budućih politika. Naša uloga kao exo u premošćivanju jaza prema europskim građanima se također ističe, iako e, je Europska unija treba bolje uvažiti. Također želim reći da postoji jasna potreba koja će se još više osjetiti u budućnosti da i sami pokažemo snažnu volju za inovacijama jer se mnogi elementi sada mijenjaju i razvijaju u našem dijalogu sa građanima. Dakle, trebamo očuvati inicijativu i trebamo pokazati da smo e, spremni u nadolazećim godinama predvoditi i e, osnažiti ovaj dijalog s građanima. Dakle, ovaj tekst je dobra i čvrsta podloga za EXO da prenese doista prijeko potrebne i jasne poruke čelnicima država i vlada u oči europskih izbora. Naravno, više sam nego siguran da nakon današnjeg usvajanja ovog teksta ćemo učiniti sve što budemo mogli kako bi se ova poruka vidjela, čula, a zašto ne, da je, će je možda se i pridržavati i čelnici država i vlada u budućnosti. Hvala vam. Sada ću zamoliti izvjestitelje Vladimiru Drvalovu, Petra Šmeta i Iva Somvila da mi se priključe ovdje za predsjedavajućim stolom i da uzmu riječ kako bi predstavili mišljenje. Assolutamente ne? Ciao, the, the, gender fairness. Ladies first. <laughs> Dame moraju biti na prvom mjestu. Naravno, postupite kako ste se dogovorili i kako želite. Izvolite. Hvala, hvala, gospodine predsjedajući Luka. Raj, kolege, kolegice, nije stvar u tome da nemamo respekt prema E, pravu žena da budu prve kad se javljamo za riječ. I iz drugog razloga da nas počinjem s ovom temom. Ja bih dakle htio reći nekoliko stvari, tek toliko da postavim kontekst kako je bilo jasnije između ostalog i e, u, u kojim smo okolnostima radili na ovom stajalištu. Međutim, već se unaprijed, a ne na samom kraju, želim zahvaliti svima u našoj skupini pod Emanuelovim vodstvom na odličnom radu. On je bio taj kohezivni faktor i to nas je na kraju i dovelo do rezultata. Što je bio izazov. A zašto? Mislim da je to bilo prvog veljača. Izabrali su nas u, unutar naših skupina da u roku od četiri tjedna izradimo dokument o budućnosti Europe. A to je izazov u svakom slučaju nije to baš e, jednostavno, naročito ukoliko imate na raspolaganju samo četiri tjedna. Zašto je izazov? Nismo imali, nažalost, priliku e, po stručnim skupinama odraditi posao u tom kratkom vremenu kako bismo svaku temu na stručnoj razini obradili zasebno unutar tog vremenskog razdoblja i roka nije bilo moguće i stoga nam je bilo teže sastaviti dokument koji bi bio dorasao toj temi budućnosti Europe s jedne strane, a s druge strane dokumentu koji bi odrazio dakle, naše stajalište. Što znači, e, dakle, da je trebalo doista zasukati rukave i da smo zaslužili i dodatnu plaću za prekovremeni rad, barem u njemačkom e, zakonu <laughs> imali bismo pravo na to, radili smo i danju i noću. Ali to je druga stvar. Što se strukture dokumenta tiče, to smo dakle, zaključili, to se sve temelji na agendi za održivost do 2030. Kad govorimo o budućnosti Europe, Moramo u striktnom smislu govoriti o održivoj Europi kao prvo, kao drugo, govoriti o Europi koja će prsti vodeću ulogu pa pitanju održivosti na globalnoj razini. Možemo zaključiti da na nekim razinama to nažalost i nije baš u toj mjeri slučaj kako bismo mi to željeli. Neki će se buniti da je dokument e, predugačak, a čuo sam već da se to govori. Želim pojasniti sljedeće. Na kraju imate dakle ove dvije stranice koje smo već e, pripremili, gdje imate dakle u sažetku prezentirane sve glavne stvari u e, današnjim odlukama, tako da se to može koristiti u tom formati u Sibiju, a i on kraj toga. I još jednom, dakle, zahvaljujem e, Emanuelo na tome. Radi se o dokumentu koji sadrži strategiju, je isto tako i dio političke orijentacije za budući rad odbora. Upravo zbog toga smatram da je ovo bilo nužno i da citiram Vladimiru, bilo je dakle nužno prvo e, proizvesti izvor, znači sam dokument, a nakon toga izložiti u njemu na najsažetiji mogući način političke poruke. o tome se radi. Nismo mogli elaborirati svaki od tih aspekata. Radi se o političkom aspektu i važno je naglasiti tu dakle političke poruke u ovom procesu u Europi. Vidite koji je naslov dokumenta. Želimo e, osluškivati građane Europe. Želimo općenito i onkre organizacija civilnog društva čuti što misle građani i neorganizirani građani. Zato smo dakle izabrali taj naslov. Zanima nas budućnost Europe. Europa koja pripada ljudima, koja je održiva u smislu okoliša, i u smislu gospodarstva. Imamo dakle tu i temu migracija, pokušali smo to na neki način uzeti u obzir i kao orijentire koristiti stajalište, koje smo već definirali. Međutim, e, pošli smo i korak dalje. Za razliku od nekih dosadašnjih usvojenih dokumenata na razini ovog visokog doma. Mi smatramo da budućnost Europe nije nešto e, čime možemo upravljati na isti način kao i u prošlosti. Želimo u tom smislu e, podići ljestvicu ambicije. Eto, na tome smo radili. I rezultat jest dokument koji je pred nama. Svatko od nas izvjestitelja na jednaki način i ravnopravno sudjelovao u tome vlastitim doprinosima. Ovo je rezultat. Imamo 17 prijedloga amandmana. U slučaju nekih imamo kompromisne prijedloge, kod drugih e, će biti malo teže formulirati kompromis, zato će biti teško uklopiti u tekst. Upravo zbog toga važno je dakle da se držim vremena koje mi je stavljeno na rast... Da, da, da, u redu, evo, tri minute, moje tri minute su prošle, Vladimira, izvoli. Svaki izvjestitelj ima pet minuta, ne tri. Pet minuta. Ipak ste vi gosti. Vladimira, pet minuta, izvolite. Da, hvala. Mi imamo e, rodno neutralni aranžman. Pa ću se ja nadostaviti na Petra. Gdje je on stao? Ja ću nastaviti. Ovo je bio timski posao. I tekst je rezultat timskog rada. Svatko od nas na ravnopravan način je tom procesu nismo se tu dijelili na e, e, zasebne klubove. Zašto? Cilj je bio i snažan e, signal na sastanak Europskog vijeća u Sibiju, u dati im neke orijentire za rad. Ovaj put nismo zalazili u pojedinosti do pretirane mjere, jer nam je cilj zapravo bio nešto drugo. Htjeli smo formulirati dokument koji će biti jasan. U tom smislu drago mi je da smo ostvarili ovaj kompromis. Radili smo putem konsenzusa i jedino što nam je stalo na putu bio je veoma kratak rok. Najkraće moguće. Što vam zapravo želim reći? Za nas je ključna poruka ono što Europi treba u budućnosti. Želimo da Europa bude snažna i održiva. Upravo zbog toga akcent smo stavili na tri stupa održivog razvoja. Povrh toga, naglasili smo i važnost određenih faktora koji su naročito relevantni za održivost. Zaključno. Želim reći da sam veoma zadovoljna da su i europski gospodarski subjekti uključeni u ovaj proces stvaranja održive Europe. Želimo naglasiti koliko je važna uloga zajednice poslovnih subjekata za budućnost Europe. Apeliramo zato na sve te aktere da preuzmu vodeću ulogu u smislu e, razvoja održivosti na globalnoj razini. Zahvaljujem ujedno i svojim su izvjestiteljima na odličnoj suradnji, a hvala i gospodinu predsjedajućem koji je bio veoma neutralan i glavni mu je interes bio rezultat koji će imati potrebnu ravnotežu. Obzirom na nezavidne uvjete u kojima smo odradili ovaj posao, moram reći, posebno sam zadovoljna time što smo postigli konsenzus. Zaprimili smo naravno neke prijedloge amandmana. O tome kasnije, no sada želim naglasiti da smo ovo postigli konsenzusom. Hvala, Vladimira. Hvala, predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti predsjednici, a isto tako i e, dvama su izvjestiteljima. Predsjednica je jako objektivno i sažeto vodila raspravu i uspjeli smo postići konsenzus. A posebno želim zahvaliti Patriku Feveu i kolegama, posebno Juliji, na načinu na koji su radili, strpljivosti i učinkovitosti. Budući da govorim kao treći, nemam sad više puno toga za dodati. Nekoliko promišljanja ipak. Jučer e, sam e, čitao Europski barometar 2018. godine. Govorilo se isto tako o, znači prvoj preokupaciji mi, e, europljana vezano uz migratorske politike i isto tako njihovu, njihovo zagovaranje tog europskog projekta. Se, 62% e, E, građana koji su odgovorili na anketu po prošle godine smatraju da je Europska unija dobra za građane. To je od 83. najbolji postignuti rezultat. To moramo relativizirati jer imamo jako velike rezultate i e, između država članica, no isto tako i regija. To moramo uzeti u obzir kad budemo komunicirali u našem daljnjem radu, kad budemo branili ovaj europski projekt. U tom smislu moramo u odnosu na konkretnu situaciju imati različiti pristup. 50% građana također govore da su da je migratorska politika za njih izuzetno važna, a nakon toga imamo gospodarski rast, e, borba protiv nezaposlenih nezaposlenosti mladih, protiv e, terorizma i tako dalje. E, imamo veće postotke u državama članicama koje su direktno pogođene jedno, jednim od ovih pitanja. A što se tiče migracijskog pitanja imamo dinamiku koja je različita u vremenu. 2012. godine to pitanje je smatralo e, važnim samo 8% građana. I na kraju isto sa, e, se vidi koliko je klimatsko pitanje postalo važno. To nas ne smije iznenaditi jer e, možemo reći da čak u nekoliko mjeseci od proljeća do e, jeseni 2018. godine to pitanje je postalo sve više i više važno. Imamo isto tako razlike između sjevera i juga, istoka i zapada i na to pitanje se različito gleda u tim dijelovima Europe. Na kraju E, nešto bih želio reći onome što sam pročitao jučer o funkcioniranju europske demokracije. 46% anketiranih su zadovoljni e, funkcioniranjem europske demokracije. To je 9% veće od povjerenja koje oni pridaju svojim nacionalnim institucijama. E, ti Rezultati su, su jako važni, da vidimo koji je pristup koji trebamo eh, primijeniti u različitim državama članicama. U svakom slučaju mi smatramo da Europska unija mora eh, pojačati komunikaciju prema europskim građanima kako bi ih uključila u demokratsko funkcioniranje Europe. I na kraju u okviru toga EGZO mora igrati ključnu i temeljnu ulogu, a želim inzistirati na sljedećem. To je uloga svih institucija. One se moraju mobilizirati kako bi osluškivale građane. U tom smislu imamo jako važne elemente dijalog, osluškivanje, jasna poruka, isto tako činjenice a isto tako moramo izveći ovaj pristup od ozgora prema dole. Izvjestitelji su govorili o mm, sadržaju ovog mišljenja, no u svakom slučaju ovo mišljenje želi prije svega ojačati takav dijalog. Hvala. Merci Ivo. Si, alors pour passer aux aspects Hvala Ivu. A sada otvaramo raspravu. Imamo deset javljanja za riječ, dvije minute svatko. Gospođa Botustup e, ima izuzeće, ona je bila predsjednica ove skupine i njoj dajem tri minute. Znači imamo otprilike dvadesetak minuta. Gospođo, evo Botustup, imate riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče što ste toliko tolerantni. Jako mi je to važno tri poruke u tom smislu, kontekst, rezultati i budućnost. Što se tiče kontekst pripreme ovog mišljenja, sve smo čuli, rokovi su bili kratki, imali smo tri su izvjestitelja, svi imaju snažnu osobnost i u tom smislu upravljanje različitim pristupima je bio veliki izazov. Svatko je branio svoje ideje. A s druge strane smo imali ambiciju da osmislimo dokument koji će imati politički karakter. Rezultat e, je dokument u 17 stranica. Nadam se da cijenite sadržaj tog e, dokumenta. A cilj je e, izražen u stavku 1.1. Mi tražimo da se od Europi, od Europe napravi prva održiva gospodarska sila, ni više niti manje. Imamo manje populacije od Kine, imamo manje resursa od Rusije, e, ali želimo u svakom slučaju biti što se tiče održivosti na prvom mjestu i ispred Kanade i ispred e, SAD-a. Evo, e, želimo biti prva svjetska sila koja će u svoje javne politike i na vanjskom i na unutarnjem planu uključiti i ovaj aspekt održivosti. Mislim da e, je E, to što ćemo u sljedećih pet godina pokušati u okviru novih institucija e, provesti, imamo znači podjelu na socijalne, ekonomske i okolišne politike. A skrećem pažnju na e, vas i na prezentaciju samog dokumenta. Tu je teško u okviru egzoa E, inovirati, no ipak u okviru svakog poglavlja smo pokušali na prvo mjesto staviti sažetak glavne ideje, a nakon toga točku po točku e, reći nešto o detaljima e, djelovanja koje predlažemo. Imamo također i stavke stavak koji se tiče komunikacije prema građanima, a također imamo i stavak zapravo poglavlje o europskim građanima. Njih želimo dotaknuti. Znamo da će predsjedniku Sibiju uh, jasno i glasno predstavljati naš uh, egzo, a uh, nadamo se da će ova ambicija prve svjetske održive sile biti isto tako prepoznata i na tom forumu. Nadamo se da će nove institucije se moći osloniti na ovu programsku platformu koju predlažemo danas u okviru ovog mišljenja. Hvala. Merci Emanuel. Now the floor is to Kračik for two... sada je Jace Kračik, izvolite, imate dvije minute na raspolaganju. Hvala, gospodine predsjedajući. Veoma kratko. Nadovezao bih se na ovo što je rekao Manuel. Čestitam izvjestiteljima na ovom lijepom rezultatu. Sačem da je danas potrebno formulirati kompromis o ovom veoma važnom mišljenju. Toliko se toga događa biljem Europe, svuda oko nas, u ovom trenutku, da usvajanje ovako važne odluke u budućnosti Europe u kontekstu nadolazećeg samita doista predstavlja veliki i važan izazov. Drago mi je da smo se pokazali dorasli tom zadatku. Hvala zastiti izvjestiteljima, hvala e, predsjedniku, hvala i e, e, klubovima koji su sudjelovali u formuliranju ovog mišljenja. Radi se o kompromisu koji je doista smislen i predstavlja dobro početak našeg daljnjeg rada, što znači naš doprinos novom programu rada komisije. Ma pa, isto tako i neke od budućih ideja za rad u Europskom parlamentu. Ovdje se obuhvaća mnogo toga što je već postignuto, što je već dogovoreno do ovog trenutka. I, samo da još kažem, apel na sve nas. Treba nam rezolucija. Do kraja sljedećeg plenarnog e, zasjedanja. To će od našeg odbora biti jedna veoma jasna poruka u svjetlu e, europskih izbora. Hvala vam na obično obavljenom poslu, hvala na e, prijedlogu mišljenja i siguran sam da ćemo ovo danas izglasati. Hvala Jaček. Ande Milen, dvije minute, izvolite. Hvala predsjedniče. U našem aktualnom svijetu socijalne nejednakosti su sve veće i u državama članicama i između država članica. To je izuzetno važno kad uzimamo u obzir budućnosti našu, e, našeg planeta i e, našeg kontinenta moramo u svakom slučaju jasno e, reći na koji način e, moramo osmisliti budućnost, održivu budućnost, gospodarstvo i konkurentnost. To je izuzetno važno. Mi imamo povjerenje e, u građane, a oni također moraju imati povjerenja i u europske institucije. To u ovom trenutku ipak nije slučaj u potpunosti. Nadamo se da će ovaj dokument biti e, izvor, e, inspirativan izvor ideja, ne samo za CBU, nego i e, onkraj i šire. To dokumenti, te ideje trebaju prijeći granice Europe. Moramo u svakom slučaju ići e, ovim novim putem stvarajući novi gospodarski e, model, stvarajući isto tako e, mnogo jednakiju Europu. Jako dobro mišljenja, interesantno. Hvala još jednom na njemu. Hvala. Luc dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući. Ja bih isto kao prvo pohvalio e, izvjestitelje koji su zaslužni za ovaj dobar dokument. Mislim da tu stoje neke veoma snažne poruke. Jedna je jasna, građani i građanke Europe trebaju Europu koja će biti više rješenje nego izvor problema. I podvlačim dakle još jednom to. Tu se međutim moglo zaći malo dublje i opisati situaciju. Zašto je uopće došlo do toga? Zbog toga jer se radi u percepciji nekih u Europi nevjerenih obećanja. Kad vidimo što sve političari obećavali po pitanju klime, klimatskih promjena, a e, koliko do koje mjere nisu održali riječ, toga ima nevjerojatno puno. I to je trebalo naglasiti. Još jedna stvar koja me smeta. U naslovu stoji osluškivati ljude. To sam na plenarnom zasjedanju već e, rekao, između ostalog naša rasprava praćena i na internetu i vidjeli smo da su mladi slušali o čemu se radi, između ostalog i Greta Thunberg koja se kasnije referirala na to. Nisam siguran da su mladi nakon što su čuli to što su čuli baš sretni i kućama. Mislim da moramo promijeniti procese i to je posljednje što želim reći o ovom dokumentu. Mislim da to nije e, nešto što je krivnja izvjestitelja. Međutim, smatram da nije dobro e, da će dakle, ovakav dokument na kraju vjerojatno završiti u nečoj ladici. Zbog čega se ne potrudimo da zapravo prvi saslušamo sami sebe, sluškujemo sami sebe? Da pomno slušamo dakle, o čemu se razgovara na stručnim skupinama. Mislim da bi u tom slučaju ovaj dokument e, moglo biti uklopljeno još puno drugih i veoma relevantnih stvari. A postoje službe koje se trebale pobrinuti za to. Hvala. Hvala. Izvolite, imate dvije minute. Thank you, President. Um, I just want to thank the Hvala, gospodine predsjedajući, i zahvaljujem izvjestiteljima i izvjestiteljici na radu na ovom dokumentu. Dobro je da imamo mišljenje s toliko snažnim porukama, temama o kojima se redovito razgovara u ovom visokom domu, međutim često e, veoma periferno. Važno je da se naglašava važnost održivosti i uloge održivosti u, smislu pravila određenog natjecanja, u smislu jedinstvenog tržišta. Mislim da e, težište tog razgovora mora biti upravo na tim temama. Tri su se grupe dakle, složile, imamo tri izvjestitelja i imamo jedinstveno stajalište. Smatram da to predstavlja snažan temelj za razgovor o ovoj temi u budućnosti. Ja trenutno pratim dakle, reakciju na o, o, ovaj dokument koji se drži razmišljanja o snažnoj održivoj Europi do 2030. godine i smatram da sve što je rečeno na plenarnom može biti doista jedan kamen temeljac bilo i daljnjeg rada i svega o čemu budemo razgovarali u budućnosti. Hvala, Štefan Bak, izvolite, dvije minute. Hvala, gospodinu predsjedajućem. Ja nisam sudjelovao u radu radne skupine, no čini mi se da je ovo doista važno mišljenje. Da s velikim sam ga zanimanje i pročitao. Između ostalog. I zbog toga što se radi i o klimatskoj strategiji Europske unije. Veoma je važno da shvatimo da i društvo u cijelosti moramo uključiti u izrade ovih mišljenja. Tu je međutim bio veoma kratak rok i smatram da je, obzirom na to, skupina polučila veoma dobar rezultat. Hvala vam na tome. Vidimo koji su priloženi amandmani. Nije to kritika samog sadržaja. Mišljenje već je stvar u tome da se aspekt ili dva dodatno razjasne i da se poprave neki citati. To su bar bili predloženi amandmani s moje strane. U svakom slučaju, Mnogo hvala svima na odlično određenom poslu, ja podređujem mišljenje. Hvala. Hvala, gospođa tele blokira Laha Ruanara. Dvije minute. Hvala, gospodine predsjedajući. Jučer, to jest Vjerojatno nikoga neće iznenaditi da smatram da je održivi razvoj veoma važna izlična točka. Europa mora tu imati vodeću ulogu. Poduzeća, poslovni akteri moraju preuzeti vodeću ulogu u inovacijama, ulaganjima, stvaranjem dobre klime za to. Održivi razvoj jest nešto što je važno za čitavo društvo. Glavna zadaća pripada političarima i vladama, no zadaća pada na leđa društvu u cijelosti naša društva, naša poduzeća moraju tu biti e, u prvom redu. Ljudi uvijek smatraju i s pravom i krivo naglašavaju, dakle, e, da tu nema tko šta dobiti od održivog razvoja. Vrlo često se to tako dakle, predstavlja, ali to je zapravo situacija u kojoj svi nešto dobivaju, ekonomski, socijalno i na svaki drugi način. To je izazov, ali to je jedini put naprijed. Ciljevi su dobri, ali mogli smo to formulirati i ambicioznije u ovom konkretnom mišljenju. Mislim da moramo biti pozitivni, pozitivno nastrojeni prema svemu ovome, u smislu održivosti, a ne da stalno žalimo za nečime što možda nismo učinili. Moramo nastupiti pozitivnije, jer ćemo na taj način postići rezultate. Ja, ja već 25 godina radim na ovome. Vrlo često je bila situacija koja nisam baš najbolje svačao, ali sada je drugčije. Hvala, ja se nadam da ćemo tijekom finskog e, predsjedavanja u, poduzeti odlučne korake u pravom smjeru. Gospodin Oliver Rbke, dvije minute. Izvolite. Hvala gospodine predsjedajući. Nakon što smo saslušali izvjestitelje jasno je da ovo nije još jednu u nizu uobičajenih mišljenja. Radi se o ključnoj poruci koju želimo kao odbor odaslati i to već danas. Radi se o našem općenitom doprinosu u pripremi sastanka u Sibiju i općenito hodograma za budućnost. Međutim, ne mogu se oteti dojmu da ovo nije e, samo mišljenje, nego i manifesto, i to manifesto, dakle, za novi parlament i za novu komisiju. Nije bio lak zadatak zvijezditeljima dogovoriti sve ovo, međutim, vrlo mi je drago da je e, rješenje pred nama, a e, ishod je, moram reći, veoma dobar. A to, mislim, odražava i snagu našeg odbora. Tekst e, zamišlja neke ambiciozne ciljeve u izgradnji održve budućnosti. Europske unije jedan od najuspješnijih e, projekata za mir i u smislu socijalnih podprojekata u europskoj povijesti. Ponosni smo na to, no vremena su teška, postoje podjele među zemljama članicama o tome što dalje. Migracijska kriza ukazala je na izostanak solidarnosti. E, gospodarstva stagniraju, Ujedino kraljevstvo izlazi iz Europske unije, a jaz u smislu nejednakosti diljem Europe produbljuje se sve više i više, a mi ne želimo to. Želimo Europu koja će zaštititi prava, ženska prava, e, prava mladih i socijalnu pravdu. Zato nam treba novi dogovor koji će ponuditi svim građanima jedno još pravičnije, poštenije društvo, a to znači realizirati e, agendu Europa 2030 i to na svim razinama. Drage kolege, dva mjeseca prije europskih izbora krajnje je vrijeme da kao europejci ustanemo i obranimo sve što je od ključne važnosti za nas. Hvala. Vildanke, Mrs. Brenda King, now Hvala, gospođa Brenda King, dvije minute, izvolite. Hvala, u istinu. Ja također želim čestitati trima izvjestiteljima na ovom mišljenju, no također i predsjednici koja je vodila cijeli ovaj proces. Želim također pokazati svoju podršku jer ja sam ovdje uložila amandman, želim to objasniti. Kao što su drugi rekli, ja smatram da je ovo snažno mišljenje sa snažnim porukama. No, kao što je mm, zadnji govornik rekao, Imamo sada u ovom trenutku aktualno jako puno rasprava koje se vode u Europi, a jedna od njih je rasprava o migracijama. Što se tiče e, odgovornosti za integraciju, ona se stavlja samo na ramena migranata Želimo pokazati u ovom mišljenju da je jako teško se integrirati u društvo ako e, na tom putu integracije migranti nailaze na prepreke. Imamo e, ljude koji su u Ujedinjenu kraljevinu došli 50. ili 60. godina, a Isto tako, mnogi od njih posjeduju vlasnici su svojih e, e, kuća zato što u određenom trenutku jednostavno u Ujedinjenoj kraljevini nisu mogli iznajmiti te kuće. E, ircima ili crncima, na primjer, nije bilo dostupno i nisu imali mogućnost iznajmljivanja. Jako je teško se integrirati. U tom smislu moramo imati odgovornosti i obveze i s jedne i s druge strane. To je bio cilj mojeg amandmana. Hvala Brenda. A sada Seamus Boland, dvije minute, izvolite, hvala. Predsjedniče, ja također e, čestitam i želio bih pohvaliti trima jako dobrim izvjestiteljima, te također predsjednici. E, ja se slažem i, s onim, i to snažno s onim što je rekla Brenda King. Te podržavam to. Moram reći da je ovo snažno mišljenje i zbog toga mora biti jako ozbiljno uzeto u obzir. U nekoj mjeri zbog toga imam i probleme s njim. U EU slušamo jedni druge i živimo u svojevrsnom mjehuriću no ako e, na primjer e, nekoliko godina kao ja provedete putujući Irskom, govorite o drživosti i tako dalje, onda morate imati na umu i e, tu činjenicu siromaštva. Taj aspekt nije dovoljno uključen u ovo mišljenje. Moramo snažnije djelovati na iskorjenjivanju e, siromaštva. Imali smo sporazum do 2020. godine da to učinimo, nismo to napravili. Ne smijemo to i dalje e, ignorirati i okretati leđa. Ne možete inzistirati na održivosti, a bez rješavanja problema e, siromaštva. Te osobe će u tom smislu e, pribjeći populističkim tezama to je zbog e, straha od e, promjena, ali prije svega od straha od siromaštva. Želim još jednom reći da moramo slušati sve građane i bolje ih slušati. Imamo isto tako ovaj e, princip 20%, 20% i 60%. 20 ne vjeruje, 20 vjeruje u Europi, ovih 60 su neodlučni. Na njih moramo djelovati. Hvala, hvala Simus. Nadam se da imamo te mogućnosti i poslušati i čuti i također vidjeti. A sada još dajem na kraju riječ izvjestiteljima. Tko će e, prvi uzeti riječ? Evo prvim e, redom. Hvala, hvala na ovim komentarima istinu, imali smo ograničeno vrijeme i nismo mogli sve staviti u ovaj dokument, no kao što ste mnogi rekli, radi se o polazišnoj točci, kao što je rekao gospodin Kravčuk, u određena poglavlja smo stavili po preporuke o Eh, isto tako razvijanju svih tih eh, aspekata u budućnosti. Mm, predlažemo to kako bismo svi zajedno uspjeli ostvariti naš održiv razvoj. Hvala i nadam se da će ovo mišljenje naići na vašu potporu. Hvala. Čuli smo prije svega čestitke, hvala vam na tome. Bojala sam se, moram priznati, jer je ovo snažan politički dokument. Nadali smo da će, da će on ipak biti primljen na najbolji mogući način. Kao što je Peter rekao, ovaj dokument od 17 stranica je temelj za buduću raspravu. To mora biti isto tako izvor inspiracija, te također e, izvor e, preporuka. Na kraju bih željela ponoviti vezano uz ono što je rekao gospodin e, Ribe. Da, ne samo da moramo slušati građane, nego moramo i razumjeti što nam žele reći. To je prvi korak, a kao što je Simus rekao, moramo slušati bolje, na bolji način. Nadam se da ćemo uspjeti e, naše građane shvatiti bolje nego u prošlosti. E, hvala. Hvala na ohrebrenjima. Jako je E, važno da imate na umu da su tri su izvjestitelja željeli ići još i dalje, no imali smo pred sobom dosta dugačak tekst i nismo to mogli napraviti. Gospodin Robke, gospodin e, Luc e, govorili su o manifestu, a naravno radi se o strateškom dokumentu. Morao, u jednoj rečenici bih e, sad sažao sve. pred nama je posao koji sad moramo obaviti u okviru našeg, našeg odbora sljedećih godina. Nadam se da ćemo e, o tome moći i e, detaljnije razgovarati u stručnim skupinama. Gospodin Bak je govorio o klimatskoj strategiji, moramo ju jasno osmisliti kao građanin, kao član odbora, no isto tako i kao jednostavni građanin, e, belgijski građanin, tu smo svjedoci ovih demonstracija za klimu, E, tijekom prethodnih mjeseci e, u Belgiji i to zbilja u nevjerojatnom miru moramo imati u tom kontekstu e, i e, na umu da je ovo dobar početak, ali da moramo ići i dalje. Za nekoliko mjeseci bismo možda mogli ponovno pozvati te mlade, one koje smo pozvali u veljači, da vidimo što nam oni imaju reći i da im kažemo što mi namjeravamo u tom smislu napraviti, dati im možda nekog većeg temelja. Što se tiče primjedbe Šimusa, ciljevi održivog razvoja i program UN-a su transversalni dio su horizontalne su teme koje su pojavljuju u cijelom tekstu Govorili ste o borbi protiv siromaštva. Mislim da nam ne možete e, predbaciti da se nismo zbilja pozabavili i to dubinski ovom borbom protiv nejednakosti. To je e, u okviru cijelog poglavlja socijalne Europe, no isto tako i pravednog oporezivanja. To je zbilja, te teme su u srcu tih poglavlja. Možda nismo bili dovoljno detaljni, nismo imali dovoljno vremena, no ako čitamo zbilja ispravno ovaj tekst, onda u svakom slučaju sva tri su izvjestitelja su imali na srcu u okviru ovog teksta ovo e, pitanje borbe protiv e, siromaštva. Hvala, hvala Iv. Na kraju bih želio reći nekoliko riječi zaključaka. Želio bih podcrtati sljedeće. U ovom izvješću je naglasak stavljeni na potrebu potpunog uključivanja mladih u osmišljavanje europskih politika. Nije da sad ih moramo uključiti e, samo kao krajnje korisnike, nego prije svega kao protagoniste, kao e, aktivne čimbenike. E, imamo isto tako mlade koji su snažno uključeni u borbu za bolju budućnost. Ovo mišljenje inzistira i na ključnoj ulozi e, kulture, te također govori o potrebi usvajanja održivosti kao transversalne strategije za sljedeći deceniji. Radi se o temeljnom instrumentu, a u okviru ovog mišljenja bismo onda isto tako možda trebali to sve skupa, to pitanje održivosti sagledati i iz perspektive novog višegodišnjeg e, okvira možemo reći da što se tiče prave e, održive Europe, taj e, VFO nije dovoljno ambiciozan. Moramo se u svakom slučaju pripremiti za buduću borbu. Ni u kojem slučaju nije dovoljno da sad e, sjedimo i veselimo se našim postignućima, nego prije svega moramo biti svjesni budućih promjena. Parlament će se promijeniti E, isto tako i komisija. Zajedno sa odborom regija moramo se e, već danas pripremiti za zajedničku strategiju koja bi odgovorila e, na ova važna pitanja, no isto tako koja bi bila i temelj i nit vodilja za ovu borbu koju ćemo nažalost već u devetom mjesecu ponovno početi, započeti. Još jedna riječ na kraju koja se tiče nas. Smatram da EGZO eh, eh, isto tako uzeti u obzir što su mnogi rekli ne samo e, govoriti nego i djelovati. Moramo biti hrabri, inovirati i riskirati neke stvari. Ne želim da se te riječi koriste samo za druge, za one koji su izvan ovog foruma. Mi isto tako moramo imati tu hrabrost, inovirati, mijenjati te također uložiti određene stvari. E, inovacija u ovim e, promjenjivim vremenima je najvažnija, inače nas neće poslušati. Naša uloga je garantirana i jamčena samim e, ugovorima i u tom smislu moramo i tu ulogu jako ozbiljno uzeti. Moramo biti hrabri, moramo biti inovativni, moramo isto tako gledati na dugi rok što se tiče aktiviranja ovih naših kapaciteta za e, osmišljavanje budućeg dijaloga. Onako kako to stoji u članku 11. A sad krećemo na glasanje. Amandman e, 1.5. Gospođa Telerdo. Amandman broj 1 vezano uz točku 1.5 e, modificirani tekst gospođa Telero. Da li se to prihvaća, odbacuje ili što? Ne možemo to nažalost e, prihvatiti. Jer u ovom amandmanu se govori o tome da imamo jasne definicije za budućnost odbora, da moramo govoriti o konkurentnosti i održivom razvoju. Mogu reći da u okviru stručne skupine smo postigli konsenzus vezano uz tu definiciju. Što se tiče amandmana Telervoa, mislimo da tu nemamo sad neki, neku dodatnu vrijednost jasnoće te definicije. Zbog toga ne možemo podržati ovaj amandman, a nadam se da ćete vi podržati ovo naše mišljenje. Hvala izvjestitelju. Sad eh, moramo E, pitati predsjednicu da li prihvaća ili ne. Znači, nakon e, e, znači ako prihvaćate onda moramo prvo pročitati amandman. Koliko sam shvatila, shvatio vi odbijate ovaj amandman. Gospođa, Telero, imate riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Moj komentar se tiče činjenice da kad govorimo o mjerama onda se usredotočimo na jednu osobu. Mogu reći da sam knjigu pročitala više puta i ovaj citat je dosta čudan. Ja smatram da način na koji je to stavljeno u točku 4 je malo čudan. Ja sam tu zapravo pratila jedan model jer dobra verzija nije bila uključena u sam tekst. Kao što smo već objasnili, izvjestitelj odbija amandman. Sada otvaram glasanje vezano za amandman 1. The vote is closed. Zatvaram glasanje. 75 vas, 143 protiv. Odbija se amandman 2 e, vezano uz točku 1.6 i dalje e, amandman Telerokije Laharaka Rounala. Mi to ne možemo e, prihvatiti. Odbija se. Gospođa Telero će sada predstaviti ovaj amandman. Teško sam razumjela ovaj tekst. Govori se o tome da se treba uzeti u obzir održivi razvoj u e, socijalnoj uključenosti, postizanju ravnoteže i tako dalje. No, kad govorimo o drživom razvoju ovom indeksu, indeksu to onda uzima u obzir ova dva alamenta koje smo već uzeli u obzir. Mm, mi smo izvjestitelji razgovarali o tome i na početku smo dokumenta. Tu imamo jako važne definicije, imamo znači tu pitanje održive konkurentnosti, a u fusnoti imamo isto tako upućivanje na radove što koje se tiče e, održive konkurentnosti. Ja smatram da je naša formulacija jasnija od one koje Telerevo e, predlaže. Hvala, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 64, 148 e, protiv, 30 e, suzdržano odbija se. Sada amandman 3.1,7. Isto tako e, je to amandman gospođe Telerevo. Da li se to prihvaća ili odbija? Imamo kompromis koji predlažemo. Amandman Telerevo se ticao zadnje rečenice, mi bismo željeli djelomično prihvatiti njezin prijedlog, no s druge strane željeli bismo zadržati i mm, ključni dio našeg originalnog teksta. Znači zadnja rečenica dobro funkcioniranje ekonomske slobode i pravila tržišnog natjecanja idu ruku pod ruku temeljnih socijalnih prava, no ne smiju ih dovesti u pitanje, ne smiju ih ugroziti. Gospođa Telerevo, da li prihvaćate ovaj kompromis? Da, mogu prihvatiti ovaj e, kompromis. Protivi li se netko tome? Izgleda da ne, onda je to prihvaćeno. E, Sad idemo amandman e, box 1 iza točke 1.14 gospođa Ruala. Da li se to odbija ili prihvaća? Mi to odbijamo. To treba vidjeti u poveznici sa sljedećim amandmanom. Zbog toga to odbijamo. Odbijate znači taj amandman. Gospođa Ruanala, možete li nam to predstaviti? Kao što sam e, rekla, teško je bilo shvatiti kako E, konkurentnost proizvoda i usluga na tržištu može biti mjerena, budući da sve ovisi o tome što misli potrošači. to se svakodnevno mijenja. Hvala izvjestiteljima. što sam već rekao, to moramo gledati dakle, u kontekstu amandmana Štefana Baka. Treba nam kompromis, je prihvaćamo gotovo sve s jednim izuzetkom. Upravo iz tog razloga to ovdje ne odgovara baš, ali ima jedan važan razlog. Brisati ovu zadnju rečenicu. To znači, više puta smo vrli u raspravu tu, naročito o sustavu prehrambenih namirnica. Tu bi doista došlo do katastrofalnih rezultata po tržišno natjecanje u smislu narušavanja cijena. A mi moramo razmišljati na kvalitativnoj razini, upravo zbog toga ne možemo se složiti s ovim amandmanom. Međutim, sljedeći prijedlog amandmana Štefana Baka, to je nešto s čim se možemo složiti. I follow? E, želim e, pitati sljedeće, gospođu Tellerbo. Budući da izvjestitelju kažu da treba uzeti u obzir i dio vašeg e, pitanja o kompromisu s Svepanom Bankom, želite li zadržati amandman ili odustajete od njega? redu, otvoram glasovanje. Le vote est clos. Zatvoram 66 za, 148 protiv, 9 suzdržanih, 149 protiv. Odbija se. Amandman broj četiri na točku 1.14. Štefan Bak, imamo kompromis. Štefan je predložio svoj amandman na istu točku. Prvo, smo nastojali spojiti oba, no to nije bilo moguće, tako da smo odlučili onda glasovati odvojeno. Zadržali smo odvojeni tekst, izvorni tekst ovdje i e, usuglasili smo sve o onome što je predložio Štefan. Na kraju stavka gdje imamo riječ održivost, e, želimo staviti zarez i onda će to glasiti kao sastavni dio potpuno raz, u, sklopu potpunosti razvijenog i učinkovitog unutarnjeg tržišta. Dakle, djelomično prihvaćamo ovaj prijedlog i poboljšavamo njegov prijedlog dodavanjem riječi dobro funkcionirajućeg unutarnjeg tržišta. Stefan, do accept this? Uh, Štefan, prihvaćate li ovaj prijedlog? Da. Protivi li se itko ovom predloženom kompromisu? Ne, u redu. Amandman broj 6 na točku 1.14 izmijenjeni tekst. Izvolite. Nije prihvatljivo. U redu, hoćete li vi predstaviti amandman? Riječ je o pitanju o kojem smo govorili prije, odnosno o državom razvoju. To je pitanje koje se tiče cijelokupnog društva. E, ano, takže moje reakce, ja už jsem trošku o tom e, Ja sam razgovarala sa autoricom o tome. Ovdje smo htjeli staviti naglasak na poduzeća. Želimo da poduzeća preuzmu ambiciozniju vodeću ulogu u budućnosti. To je bila naša namjera. Želimo se obratiti europskim poduzećima i stoga Smatram ovaj prijedlog nebitnim jer se tu spominju civilno društvo, potrošači i radnici. The vote is closed. glasanje. 56 za, 139 protiv, 9 suzdržanih. Odbija se. Amandman broj 7. Ili itko protivan? Amandman broj 17 uh, u drugom dijelu nakon točke 2.2 izmijenjeni tekst. E, to je e, navrh skupine dvije. Ovo je prijedlog e, skupine 2, ali ja ću ga izložiti i opisat ću što smo usuglasili. Ovaj amandman bavi se poglavljem drugim o građanima i odnosi se na drugu točku gdje predlažemo uspostavu zajedničke platforme u našem odboru u odboru regija kako bismo imali stalni savjetodavni mehanizam za strukturirane konzultacije i dijalog s građanima. Svrha toga je potpora demokraciji i primanje realnih povratnih informacija od građana o europskim politikama. No, Odlučili smo izmijeniti ovaj prijedlog e, i maknuti tekst uspostava savjetodavnog mehanizma. Nismo imali međutim vremena o tome raspraviti. Nadalje, htjeli smo očuvati vlastiti identitet e, kao egzo odnosno htjeli smo da nas se smatra jedinstvenom platformom jer je to naša prednost. Mi od uvijek predstavljamo civilno društvo i to na vrlo kvalitetan način. Želimo stoga to zadržati. U ovom slučaju želimo zadržati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 Protivi li se itko ovom prijedlogu? Kristof Pater. Pa nisam izričito protivan, ali ne smatram da smo mi jedna europska institucija u pravnom smislu. Mi smo savjetodavno tijelo, ali ne institucija. No nisam baš siguran, molim vas da to provjerite. From Za formalnog stajališta imate potpuno pravo, no u svrhe postupka ne možemo izmijeniti prijedlog, dakle moramo se držati izvornog teksta, no trebam provjeriti je li to tako i u izvornom tekstu. Možete li ponovno pročitati prijedlog jer nije bilo jasno? zadržavamo prvu rečenicu sa eh, jednom laganom izmjenom na kraju. Representative of organized civil society will continue to be an active player in the policy making process. Full stop. Okay. You accept no one. No one is... Nitko se ne protivi. U redu, hvala, usvaja se. Amandman broj 8. Prihvaća se. Ima li protivnih? U redu. Amandman broj 9. To je amandman Hriste Švenk i riječ je o kompromisu. Molim vas da pročitate kompromis. Imali smo jednu dugotrajnu raspravu o ovom amandmanu i predlažemo sljedeći tekst koji ćemo zamijeniti izvorni tekst. U kontekstu sve većih e, dvojbi u vezi sa različitim napretkom u zemljama članicama potrebno su mjere za minimalni dohodak i minimalni prihod kao sastavni dio procesa društvene konvergencije u Europskoj što može predstavljati važan element društvene zaštite. To će pri pomoći postizanju dostojanstvenog životnog standarda u svim zemljama članicama i ujedno poduprijeti rast i konvergenciju, a pri tome izbjeći, e, odnosno spriječiti divergenciju u Europskoj uniji. Protivi se itko ovom kompromisu? Ne, prihvaća se amandman broj 10. Stefan Bak. Prihvaćate li ili odbijate li? Ima li protivnih glasova? Nema, hvala. Amandman broj 11. Isto Štefana Baka, prihvaća li se ili odbija? Imamo kompromis. Štefan želi brisati tekst 100%, iznošenje prijedloga na visoku razinu i e, to zamijeniti sa najvišom mogućom razinom. Kompromis je prihvaćen. Protiv li se itko? Ne. Prihvaća se amandman broj 12. Prihvaćate li ili odbijate li? Naša ideja je bila da izbjegnemo to da se javna usluga progresivno e, privatizira. To je možda ekscesivno za neke, pa smo, pa smo tu predložili kompromis. Čitam sad e, i javna dobra kao čista voda za piće, čisti zrak i tu e, brišemo must be free i moraju biti pristupačni svima uz znači uz pristupačan trošak. U redu, kompromis se prihvaća, da. Hvala. Je li tko protiv? Ne, usvaja se. Dakle, amandman broj 13. Imamo kompromis. Štefan predlaže sljedeće. Provedba politika Europske unije uključujući, dakle to želimo izbrisati. I na kraju prve rečenice dodajemo tekst pri definiranju i provedbi europskih politika. Jer želimo zadržati ovaj vodeći položaj. da se prihvaća, imali protivnih glasova? Ne. Usvaja se, dakle, amandman broj 14. Izvolite. Pročitat ću čitav tekst. Europska unija treba osigurati dosljednost svih svojih unutarnjih i vanjskih politika, te uskladiti ciljeve društvenog razvoja na način da se, na, odnosno kako bi se na odgovarajući način razmotrala učinkovitost, proporcionalnost i održivost. Dakle, dodali smo riječ pro proporcionalnost jer mora biti jasno o čemu govorimo. Štefan prihvaća. Protivi li se itko? Ne. Usvaja se, dakle, amandman broj 15. Brende King. Prihvaćate li ili odbijate li? Imamo kompromisni prijedlog koji je povezan sa 16, a sa za 15 predlažemo da izbrišemo prijedlog dodavanje e, integracije u funkcije i tako dalje. Ali to bismo željeli uključiti u 16. Znači u kompromisnom prijedlogu imamo znači taj prijedlog da se ova rečenica koju je Brenda predložila izbriše. I didn't understand the compromise. So... Nisam shvatila kompromis, ispričavam se. so, uh, <laughs> I trust <laughs> the rapper. en fait, je vais Eh, Imamo amandman 15 i amandman 16. Naš kompromisni prijedlog je sljedeći. On se tiče jednog i drugog amandmana. Brenda, predlažemo da tvoju rečenicu u amandmanu 15 izbrišemo Prihvati, molim te, to, jer ćeš ju onda pronaći u amandmanu 16. Možda bi bilo dobro da pročitaš e, kompromis i prijedlog. Idemo onda na, idemo na 16. I ovdje u 16 uzimam u obzir ovu rečenicu brende koja je predlažena u 15. E, tu imamo malu izmjenu zapravo jedan dodatak i to je kompromis. Integracija je dvosmjeran proces i stoga je e, znači i obje strane imaju prava i obveze i nakon toga ide stoga je potrebno da zajednica e, da imamo znači dijeljenje odgovornosti. Nakon toga imamo tvoj prijedlog, a druga rečenica kako bismo olakšali e, integraciju, brišemo integraciju i stavljamo kako bismo olakšali taj proces, taj postupak. A nakon toga prihvaćamo prijedlog, e, tvoj prijedlog amandmana 16, e, migrants i tako dalje clarity Evo, da se bolje razumijemo, budući da je jasno, dakle, u 16. amandmanu imamo revidirani tekst. Možete li pročitati konačan tekst amandmana 16, kako bi bilo jasno svima? Integracija je dvosmjeran proces i obje strane imaju prava i obveze. Stoga, odgovornost trebaju dijeliti zajednica primatelj i imigranti. Nije održivo očekivati od zajednica da to čine bez pomoći i suočavajući se sa gospodarskim i društvenim preprekama kako bismo olakšali taj proces. Relevantne politike trebaju uvažiti također i dvojbe europskog stanovništva i društava kako bi se izbjegao ksenofoban diskurs u Europi. U tu svrhu relevantne politike trebaju sadržavati jasan, dosjedan i obrazložen skup obveza, ali jedno tako i dosljednu osudu antimigrantske retorike i ponašanja. Dakle, 15. amandman je povučen, 16. je revidiran kako smo upravo čuli. Brenda King je za. Protiv li se itko? Je li svima jasno? U redu, hvala. Usvaja se i sada prelazimo na konačno glasovanje. Otvaram glasovanje.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 Prelazimo na devetu točku dnevnog reda, SOK 605, postizanje postojane demokracije, snažnim i raznolikim civilnim društvom, samo inicijativno mišljenje, izvjestitelj je Kristijan Moos. Thank you very Hvala, dragi gospodine predsjedajući, dragi kolege i kolegice. Radi se o samoinicijativnom mišljenju koje je rezultat suradnje na radnoj skupini i vrijednog doprinosa čitavog niza članova koji su pokazali zanimanje za ovu temu i mišljenja. Stoga hvala im svima. na doprinosu u dovršenju ovog mišljenja koje je danas pred vama. Prije svega, hvala Madišami je predsjedniku studijske skupine. Jose Antonio Moreno Diaz, hvala i njemu. On je predsjednik parlamentarne skupine za e, vladavinu prava i e, temeljna prava. Naravno, to se tiče teme demokracije i civilnog društva. Načelnom Ovaj dokument pokušava sažeti sve što tvrdimo već godinama. Problem kojim se bavimo nije nov. Nažalost. To je stvar koja se razvija iz dana u dan. Stiže novi dokazi da postoje ozbiljni problemi u Europskoj i šire što se tiče građanskog prostora i integriteta istog i demokracije. Što se zaključaka tiče, imamo čitav niz mišljenja o fondovima za pravosuđe u novom BFO-u u okviru europskog semestra koji je također posvećen demokraciji a imamo isto tako niz novih preporuka. Dokument se temelji na određenim definicijama. Smatramo ih važnima za svačanje toga što mislimo kad kažemo demokracija. Govori se tu o liberalnoj demokraciji, o pluralizmu našeg civilnog društva i o tome koliko je e, neraskidiva spona između te dvije kategorije. Oprostite što vas prekidam, vi u prostoriji koji razgovarate, molim vas, činite to izvan ove prostorije, izvan vječnice i pokažite poštovanje prema gospodinu koji izlaže. Naglašavam da je ovo proces koji u tijeku. Vidjet ćemo i, i daljnja mišljenja. Kolegica Kalinovića Smelo će također početi rad na mišljenju koje se također tiče ove teme. bojim se da će ova tema još dugo biti na dnevnom redu. Što se ovog dokumenta tiče, nadamo se da može biti koristan da neke mjere. Jer se radi o našem vlastitom identitetu. Nije to neko aktualno pitanje, nije to neki konkretan zakonodavni proces. To je šire jer pokušava definirati tko smo mi zapravo i kako se vidimo. Nadam se, dakle, to može biti temelj za daljnji rad skupine za temeljna prava, za buduća mišljenja. Združimo snage u obrani naše liberalne demokracije i građanskog prostora. To našim organizacijama treba kako bi uopće postojale. Hvala. Hvala, Kristijan. Zatvoram popis. Prvi istup Leh Pilavski. Izvolite. Hvala gospodine predsjedajući. Hvala izvjestiteljima. Ja sam na stručnoj skupini sudjelovao u raspravi o ovoj temi i već sam davno rekao da sam veoma zahvalan na ovom stajalištu i izvjestitelja stajalište je snažno formulirano i to bez ikakvog uvijenja. Poruka je u tom smislu veoma jasna. Za stajalište je važno isto tako da su u njemu definicije koje jesu, gdje se Bobu kaže Bob. Kažemo da neke stvari jesu dobre i da ih treba pozdraviti i da se protiv drugih moramo boriti. Ima čitav niz negativnih fenomena, primjerice u Poljskoj danas. Tu stoji odličan opis istih a imamo i veoma dobre preporuke. Jer ne možemo ostati pri da samo opišemo problem. Radi se naime i o tome da razjasnimo vlastne stajališta u odnosu na temeljna prava, na e, pravnu državu, na ljudska prava, na snažno pravosuđe i sve drugo što se veže na demokratski poredak. U tom smislu, dakle moramo jasno reći što želimo, a to je da e, sve zemlje članice ispoštuju ta prava. Izvolite, gospođo Smalac. Hvala, gospodine predsjedajući. Nadovezala bih se na ovo što su rekli govornici prije mene. Od srca pozdravljamo činjenicu da nas govorimo o ovoliko važnoj temi. Europa se nalazi na raskresnici. I od odlučujućeg je značaja za koji ćemo se put, to jest smjer u ovom trenutku odlučiti. Stoga, hvala izvjestiteljima, e, to jest izvjestitelju, hvala radnoj skupini na odličnom e, poslu koji je obavljen. Podvlačim koliko je važno e, ono što stoji već u samom naslovu postizanje postojne demokracije snažnim i raznolikim civilnim društvom. To je poruka koju nitko ne smije smesti s uma. Svatko od nas je kao prvo građanin, bez obzira na to koje nam inače zanimanja. I svako večer vraćamo se kući i razmišljamo o tome u kakvom svijetu želimo živjeti. U krajnjoj liniji tu se uvijek radi o vrijednostima do kojih nam je stalo. A ako pak razmišljamo o vrijednostima, onda upravo zahvaljujući ovakvim stajalištima u stanju smo pozvati se dakle na Europu koja je Europa vrijednosti. Bilo kako ograničavanje slobode civilnog e, društva predstavlja gaženje upravo tih vrijednosti. I prvi je korak prema jačanju autokratskih tendencija koje su nažalost danas na dijelu Europi i to vidimo. Tu se radi o važnim stvarima, neovisnost sudova, medija, često je situacija takva da kad vidimo autokratske fenomene na dijelu, sve je manje prostora za civilno društvo. Jer civilno društvo je upravo to koje se protivi takvim trendovima. Zato mi kao Europska unija i dalje moramo nastaviti promišljati tu temu. Kako jačati civilno društvo? Jer, e, samo na taj način možemo zajamčiti snažnu demokraciju diljem Europske unije. Hvala, Judy McKnight, izvolite. Kao prvo, hvala gospodinu Kristijanu Mosu na ovom odličnom e, mišljenju. Nisam formalno bila član studijske skupine, međutim, e, Zatražili su od mene da odem na oba sastanka kao predstavnica, e, isto tako i organizirano je odlično saslušanje. Ovo je na neki način bio primjer svim drugim studijskim skupinama. Kristijan je popisivao, dakle, se što su ljudi želi da uđe u dokumenti i zato je rezultat ovoliko dobar. Meni je do toga veoma stalo. Brexit, glasovanje o Brexitu u Ujedinom kraljevstvu je nešto što smatram oblikom populizma koji se tiče toliko tema koje su predmet upravo ovog dokumenta. Jedna od tih tema dok mi je naročito stalo, a to je nešto o čemu se govori u stavku 6.2.2 prema kraju. Ne možete sagledavati ta pitanja odvojeno od konteksta ekonomskih e, pitanja na kojima se sve temelji. Pitanje socijalne održivosti i inkluzivnog obrazovanja, rasta, konkurentnih industrija, ali isto tako i funkcionalnih tržišta rada pravedno oporezivanje učinkovite javne i državne službe i službe socijalne sigurnosti. Ne možemo odvojiti dakle ekonomsku politiku od tih pitanja. I vidimo kako se to odrazilo i u Ujedinom kraljestvu. Dakle, odličan dokument, a još će se korisnijim pokazati, rekla bih, u budućnosti. Hvala. Hvala, Bernd Schutler. Da, ja se želim pridružiti ovim riječima hvale. I još više naglasiti koliko je ovo važno bilo bi dobro da smo tako stajalište imali već i prije, no dobro je da je sada pred nama. Dvije stvari i u odboru možemo više od tome. Kao prvo sloboda i e, strukost medije, pluralitet medija. Eventualno možemo o tome još više na razini odbora. Moramo se početi boriti protiv e, svakakvih manipulacija medijima i građanima bez obzira na to tko stoji iza toga. Stranke, vlade, oligarsi, milijarderi ili neka platforma. Podsjećam između ostalog na model javnog radija. To nije savršena forma, savršen oblik, međutim nudi mogućnost civilnom društvu da su odlučuje e, u, o tome što će biti u medijima i kako će se razvijati određeni programi već sada imamo neke zemlje gdje e, nije samo po jasno da postoji mogućnost demokratskog e, razvijanja mišljenja. Što znači da su Kopen, e, kopenhaški kriteriji u nekim zemljama do ove ili one mjere pali u vodu. A pitanje koje se postavlja i koje je važno jest što u buduće s takvim problemima. Druga stvar koju želim reći, pitanje nadzora, pitanje dijaloga o pravnoj državi i tu vidimo zanimljiv prijedlog gospodina Di Fabija, e, saveznog ustavnog suca, on je prijavio kao savezni ustavni sudac, on je rekao da moramo krenuti sa stručnom raspravom u gremiju pravnika, da to više ne bude toliko politička rasprava, već će stvar prebaciti na Europski sud kako bismo do veće mjere raspravu učinili još stručnijom važan aspekt, zanimljiv i mislim da to u budućnosti moramo do veće mjere uzeti u obzir. Dakle, hvala još jednom i e, čestitam na ovom veoma uspjelom stajalištu. Hvala i se bio, izvolite. Hvala, gospodine predsjedajući. Ja također želim čestitati Kristijanu. Ovo je odlično stajalište. Mislim da se tu podloče neke veoma važne stvari. Drago mi je da su određene stvari dakle ušle u ovo mišljenje. Međutim, isto tako, ja imam neka pitanja koja bi mogla biti dodana vrijednost za ovo mišljenje. Prva stvar, kaže se pola godine za demokraciju. Mislim da je važno da e, izmjerimo neki način koliko su kvalitetne europske demokracije, jer ne možemo više dalje ovako. Ne možemo ukoliko nećemo imati egzaktnih pokazatelja kako izmjeriti kvalitetu demokracije. Treba nam neki instrument pomoću kojeg ćemo isto tako moći i osuditi kršenje demokratskih načela. Mnogo se tu govori o institucijama, o postojećim instrumentima, međutim bilo bi dobro da u nekom budućem stajalištu na neki način konsolidiramo taj diskurs. Zatim govori se o doprinosu civilnog društva. Bilo mi je zanimljivo to pročitati i drago mi je da se o toj temi govori u ovom stajalištu. Bilo bi dobro da to na neki način povežemo s člankom dva ugovora. U potpunosti sam suglasan, bilo kako financiranje od strane Europske unije mora biti povezano s Europskom unijom kao zajednicom vrijednosti. To je nužno, a to stoji u članku dva ugovora o funkcioniranju Europske unije. Još jedna dobra stvar, tu je uključeni rad koji su obavili druge kolege i kolegice posljednjih godina i instrument europskih vrijednosti, zatim pitanje transparentnost u radu nevladinih organizacija. Sve skupa odlično mišljenje. Hvala. Amarite Singh, izvolite. Da, podučit ću neke stvari koje su već e, rečene, međutim ovo je doista odlično mišljenje koje je proizveo Kristijan, ima mnogo konteksta, a on ide još dalje od svega toga. Važno je održati demokratske stande u Europi, naročito obzirom na nadolazeće izbore. Euroskeptici će htjeti u parlament samo da razaraju stvari iznutra. Europa se tome mora suprostaviti. I moramo prokazati svu tu negativnost. Da se ono što je rekla Judy Noid. Vidjeli smo Brexit i vidjeli smo u Jedinom kraljestvu kolika je moć dezinformacija i koliko su glasači podložni. Primjer, Nigel Farage. stoji iza postere na kojem se nalaze izbjeglice koje bježe iz Sirije. I druge takve proizvodne stvari. To je izazov protiv kojeg, s kojim se moramo suočiti. I onda glasači, dakle, progutaju sve to i glasaju sukladno tome. Mi i civilno društvo u cijelosti moramo paziti da ne padnemo u tu klopku i ukoliko nas u parlamentu pojave euroskeptici. Moramo, im, moramo se suprostaviti to od samog početka. Hvala. Hvala, Kristijan, dvije minute za odgovore. Da, vama i vama svima mogu samo od srca zahvaliti. Ovo je rezultat suradnje i mnogi od ovih koji su se sada javili za riječ su zapravo aktivno doprinijeli. Mislim da će tu uslijediti daljnji doprinosi u budućnosti. Sloboda pisanih medija, primjerice, veoma važna tema. Semestar europske demokracije, još jedna takva tema, lako je vidjeti dakle, da se radi o veoma važnim inicijativama. Od jučer u ostalo imamo i e, službenu inicijativu u tom kontekstu. I zato je dobro da smo blagovremeno objavili ovo naše stajalište, ovo naše mišljenje. I na kraju rekao bih još samo sljedeće. Moramo dići glas e, protiv čitavog niza stvari koje su u tijeku i najveća opasnost više uopće nisu ni ekstremisti. E, ne znamo vrlo često ni ko su oni, niti koga pozitivna odgovornost. Upravo na ovom mjestu želim reći koliko je alarmantno Dakle, neki zastupnici u ovom parlamentu kaže da pojedini fašistički diktatori imaju i svoje dobre strane. A bilo je takvih slučajeva. To je alarmantno i trebalo biti za svakog od nas. Jedna stvar koja mene plaši i nije to samo jedna stvar, nego zapravo učestalo dolazi do sličnih situacija na e, razini Europske unije, ali i u našim zemljama. Što naime? Nedovoljna rezilijentnost, mi moramo biti otporniji na sve to i isto tako moramo se biti spremni oduprijeti tome u kriznim situacijama, naročito ukoliko se situacija još dodatno pogorše. Hvala. Hvala. A sada amandmani. Dva konkretna. Prva Šest, 16 i drugo se veže na to. Prihvaćeno je li tko protiv? U redu, prihvaćamo. Druga stvar u zaključku, dakle veže se na ovo, prihvaćeno. Ili tko protiv? U redu, hvala, usvajamo. A sada glasovanje, otvoram glasovanje. Vi ćete protiv? Kristijan Mos je <laughs> glasovao protiv vlastitog mišljenja, valjda u ime demokratskih načela. Zatvaram glasovanje. usvajamo 166 e, za. Now we'll go to examine this. A sada e, SOK 554 e, radi se o informativnom izvješću stvarno pravo osoba s invaliditetom da glasuje na izborima za Europski parlament. Kristof Pater, znate koja su pravila, nema amandmana samo opća rasprava i e, glasovanje kako bismo izvješće mogli e, proslijediti drugim institucijama. Kristof, izvolite. Pet minuta. Dobar dan, možemo reći da su europski izbori vrlo blizu, političke kampanje su počele. Mnogi raspravljaju o tome kako povećati sudjelovanje E, u tim izborima. Europski parlament je pokrenuo kampanju ovaj put glasam. Mi, kao članovi exo smo se pridružili ovom, ovoj kampanji. Mnogi su isto tako se fotografirali zajedno s tim e, sloganom, no izgleda da donositelji odluka i mediji razmišljaju samo o tome kako motivirati europske građane da idu glasati. No istovremeno, nažalost, mogu reći kao i uvijesk, nitko se ne bavi milijunima europskih e, građana europskih glasača e, s invaliditetom koji žele, no nisu u mogućnosti glasati. Izvješće prava, e, stvarno pravo osoba s invaliditetom da glasaju na izborima na Europskim u Europskom parlamentu koje je usvojeno jednoklasno u okviru stručne sekcije SOK u Ožujku predstavlja to ružno lice Europe. To je realnost koja ne odgovara našim očekivanjima. Skoro 800 tisuća EU građana od 16 država članica ne mogu reći ovaj put e, glasam, nego mogu reći ovaj put ne mogu, e, nisam, nije mi dozvoljeno glasati jer u okviru nacionalnog zakona jednostavno nemaju pravo na takvo glasanje zbog invaliditeta. Milioni drugih umjesto da kažu ovaj put glasam, mogu reći ovaj puta još jednom ne mogu glasati zbog tehničkih ili organizacijskih prepreka koje postoje u mojoj zemlji. U svakoj od 27 EU država postoje zakonske ili organizacijske e, prilagodbe koji isključuju mnoge glasače s invaliditetom e, od sudjelovanja u izborima. U osam država članica ne, ne mogu glasati e, građani zato što nemamo pravilnu e, alternativnu prilagodbu. 12 država nacionalni zakonodavstvo isto tako ne omogućava da se promijeni glasačko mjesto i da se ide na ono glasačko mjesto koje je opremljeno za pristup osobama i e, s invaliditetom. Isto tako mogu reći da velika većina e, javnosti ne razumije problem. Oni smatraju da su glasačka mjesta pri e, pristupačna ako osobe u invalidskim e, kolicima mogu ući na takva glasačka mjesta, ali ne uzimaju se istovremeno u obzir mnoge, mnogi drugi tipovi invaliditeta. Na primjer, u 18 država članica glasači, slijepi glasači ne mogu e, glasati neovisno. U sedam država članica, na primjer, e, glasači moraju na glasački listić napisati ime ili broj kandidata i to je nešto što predstavlja veliki teret. E, u e, skoro jednu trećinu EU država e, građani koji žive u institucijama sa cjelodnevnom njegom ili u bolnicama ne mogu glasati. Isto tako u nekim državama članicama osobe s invaliditetom jednostavno ne mogu izabrati to da imaju asistenta. Ako, ako uzmemo u obzir najbolje prakse, onda bismo stvorili idealni sustav gdje bi e, osobe s invaliditetom mogle glasati na najbolji mogući način. Cilj ovog izvješća je e, da omogući to, a ono sadrži više od 200 pozitivnih e, primjera u državama članicama. Kako dati informacije donositeljima odluka u okviru EU-a i isto tako kako prilagoditi nacionalno zakonodavstvo toj posebnoj grupi EU građana. Civilne e, e, organizacije civilnog društva koje se posebno usredotočuju na e, ljudska prava ili na prava osoba s invaliditetom će dobiti priručnik da vide na koji način se mogu zbilja i boriti za i efektivno provođenje takvih prava. Mi ne smijemo ih ostaviti same, nego im moramo pomoći u tome. Ja se nadam da će ovaj, ovo izvješće stvoriti donijeti pravilo koje će omogućiti da na sljedećim izborima 2024. godine za Europski parlament nijedan građanin s invaliditetom neće biti isključen iz eh, i eh, da će moći provesti to svoje pravo glasanja. To mora biti prepoznato jer je to zbilja važan element ljudskog dostojanstva. Hvala. Hvala. Lista je zatvorena. Prvi je Kristof Balon. Izvolite. Hvala Luka, hvala predsjedniče Kristofe. Zahvaljujem ti na ovom izvješću. Radi se o svjetljivoj skupini građana u Europskoj uniji, a prepreke su različite u različitim državama članicama. To nije samo pitanje e, država kao na primjer moja e, zemlja Poljska nego je to i ozbiljno pitanje u državama kao Njemačka, Francuska i tako dalje. Vrlo kratko. Ja smatram da je ovo izvješće e, dobra ilustracija rada našeg odbora. Mi moramo zbilja raditi na širenju tog dokumenta. Hvala na ovom ozbiljno obavljenom poslu i na ovom dokumentu. Hvala. Linas Salizaskas. izvolite. Hvala. Ja sam e, predsjednik istraživačke skupine i bilo mi veliko zadovoljstvo predsjedati tom skupinom. Moram reći da ovaj dokument koji je pripremio Krištof Pater može postati primjer našem odboru kad pripremamo druga informativna izvješća. To može biti zanimljivo svim zainteresiranim stranama i europskim institucijama te nacionalnim organizacijama. Izvjestitelj je već rekao da u Imamo različite sustave u državama članicama i u devet država članica neće uopće biti mogućnosti za osobe s invaliditetom da glasaju. Postoji ograničenje i to je onkraj onog glavnog načela e, e, provođenja života e, dostojanstveno. Pravo na glasanje je takvo načelo. Mogu reći da u 11 država članica postoje e, cijeli niz, postoji cijeli niz prilagodbi i tu osobe s invaliditetom mogu glasati na zadovoljavajući način. Nadam se da će se to proširiti, ti primjeri proširiti diljem Europe. Imamo određene solucije u nekim državama članicama te e, mm, ipak moramo imati na umu da ta rješenja nisu objektivna nego su često subjektivno obojana u susret e, europskih izbora imamo isto tako i nacionalne i općinske izbore koji će se održati u nekim državama članicama. Jako je važno da se tim nacionalnim institucijama te svim zainteresiranim stranama u tim državama i regijama dostavi ovaj informativni dokument. Jako je važno da promijenimo tu duboko ukorijenjenu praksu u državama članicama. Imamo više od 200 različitih prepreka koje sprečavaju e, građane s invaliditetom da glasaju. To takva praksa mora prestati. Hvala. Marija Zvorska, izvolite. Hvala. Kao što je izvjestitelj rekao, ljudi često govore o tome da dovoljno ljudi ne izlazi na izbore, da moramo ih motivirati da u većem broju i idu glasati. Naravno, to je jako važno, no moramo skloniti i ukloniti različite prepreke koje, koje osobama s invaliditetom sprječavaju pristup glasačkim mjestima. Cijenim, jako cijenim ovo izvješće Krištofa Patera. Situacije u državama članicama su različite. Cilj je prije svega e, to da se daju dobri primjeri, a ne da se nekoga e, prokazuje, upire prstom u njega. Važno je uzeti u obzir te dobre primjere i to bilo bi također dobro te dobre primjere e, primijeniti i u drugim državama članicama. Kako bi sve osobe s invaliditetom mogle glasati, moramo dati e, dovoljne informacije svima, prilagoditi glasačka mjesta kako bi osobe s invaliditetom mogle glasati tamo gdje e, postoje pristupačna glasačka mjesta. A kad govorimo o ovoj brošuri, o ovom dokumentu, ona mora sadržavati te primjere i do, primjere dobre prakse. To je izvor eh, inspiracije za sve, a ono što mi se posebno sviđa je format i oblik ove brošure. Bilo bi možda dobro da se to objavi i u audio verziji ili u ili na brajici. Hvala još jednom na ovom izvješću. E, čestitam. A sada Janoš Veldeš, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Želim čestitati kolegi na ovom izvrsnom tekstu. mogu reći da su razlike u državama članica što se tiče prava na glasanje velike. Važno je da se stvori konsenzus kako bi građani e, svugdje u EU imali istu priliku i iste šanse. Hvala. Pietro Barbieri, izvolite. Grazie, Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti Kristofu na izvrsno određenom poslu u okviru ove radne skupine, no želim jasno opisati ono što se događa. Iz ovoga dokumenta proizlazi da postoje milijuni građana koji nemaju prava na glas. Zanemarimo sada i na to pozivam sve, riječ invaliditet. To nas eh, navodi na drugi zaključak. Ovdje je riječ o građanima kao i svim ostalima koji nemaju pravo glasa. i to bi trebalo obezvrijediti, dakle učiniti nelegitimnima izbore u nekoj zemlji. Ja sam vrlo strog po tom pitanju jer treba biti jasno da ovdje govorimo o određenom broju ljudi koje možemo čak usporediti sa najnapučenijom zemljom Europe. Govorimo o ogromnom broju ljudi a činjenica da postoje ljudi, građani koji nemaju pravo glasa je doista žalosno. Dakle, mi se svi moramo upoznati s ovom problematikom i molim predsjednika da poduzme sve moguće mjere jer je ovo doista važno pitanje za demokraciju jer treba zaštititi manjine jer bez toga nema demokracije. Još jednom hvala Kristofu. Pietro Ja se zahvaljujem izvjestiteljima na veoma temeljitom stajalištu i na svim informacijama koje su nam pružili. Prije svega, sviđa mi se da se naglašavaju pravne prepreke ali predlažu se rješenja. Kaže se da je pitanje pristupa tu e, najvažnije. I moja se organizacija iz dana u dan bavi upravo time, pristupom za osobe s invaliditetom. Postoje razne vrste invaliditeta, kroničnih bolesti. Zato nam trebaju veoma raznolika rješenja. Ali to nije jednostavno. Nije jednostavno domisliti se tih rješenja i realizirati ih. Zato je važno što poduzimamo na razini zemalja članica. Ono što je temelj ovog stajališta jest upravo sam pravni kontekst u svjetlu međunarodnog prava. To je stavljeno u prvi plan. Sve zemlje članice ratificirale su međunarne konvencije, što znači da se i osobama s invaliditetom mora zajamčiti pravo na izlazak na izbore, na glasovanje. Konkretno u Estoniji to je moguće i elektronskim putem, glasovanje građana s invaliditetom. I te se sada osobe, dakle, sve više i više mogu uključiti e, u glasovanje na izborima. Mogu sti kod kuće i koristiti e, e, električke metode da E izraze svoje mišljenje, svoje političke odabir. Nadam se da će to u budućnosti biti sve šira i šira praksa i da će to imati sve veći i veći utjecaj na samu politiku. Hvala. Thank you. Agnes Hvala, Agnes Tom, izvolite. Hvala. Što se tiče ovih nadolažećih europskih izbora, pokrenuli smo forum i kampanju kako bi e, se e, europski građani sa validetom mogli uključiti i glasati. Prije svega imamo na cilj je da se e, potiče E, osobe s invaliditetom i da provode to svoje pravo na glasanje te da zbilja sudjelu u ovim e, izborima 2019. godine. Mogu reći da i nakon deset godina e, nakon što je pokrenuta po prvi put takva kampanja, još uvijek imamo previše građana koji to, e, taj, e, to svoje pravo ne mogu provoditi. Moramo u tom smislu educirati vlade kako bi omogućili tim ljudima da glasaju. Trebamo e, podizati svijest, no isto tako moramo olakšati isto tako tim ljudima provođenje tog svog prava na glasanje. Zahvaljujemo na na ovom dokumentu i čestitamo, no moramo podcrtati da je glasanje osnovno ljudsko pravo, a to je nešto što se tiče svih. Hvala. Hvala. A sada Jaček Kravčik, njemu dajem riječ, njegov zahtjev nije bio uzet u obzir. Hvala, kolege. Hvala. Hvala kolegi na ovom izvješću. Govorili smo dakle o ovom izvješću cijelo vrijeme dok smo putovali dakle, na relaciji između Varšave i Brisla i znam koliko ti je ovo osobno važno. Ti si netko koji iz prve ruke poznaje dakle, probleme o kojima govori osoba s invaliditetom. Stoga veliko poštovanje imam Kšištov prema tom izvješću. Izvješće sadrži dijagnozu koju nitko ne smije ignorirati što se tiče grupe građana koje je pogođena ovime, oni moraju konačno biti u stanju realizirati svoje pravo na demokratske izjašnjavanje na izvorima. Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da osobama s invaliditetom upravo to i omogućimo. Stoga, e, kratak prijedlog s moje strane. Nadam se da ćemo dakle ovo danas usvojiti. A nadam se isto tako i da ćemo imati korake koje će se nadostaviti na ovo izvješće Treba nam žestoko lobiranje upravo na razini Europskog parlamenta, jer upravo je ovo mjesto koje mora odaslati snažan signal u tom smjeru, da se insistira na pravima osoba s invaliditetom, invaliditetom i da se za njih čuje, da se njihov glas čuje. Međutim, treba se nastaviti konkretnim koracima na razini zemalja članica. Izvješće mora dospjeti, naročito na sva ona mjesta gdje stvari još nisu takve kako bi trebale biti. I posljednji prijedlog, ovo je vrlo blagovremeno izvješće, da ne kažem da je stiglo upravo u idealnom trenutku. No, ja bih ipak da se vratimo za pet godina i još jedan na tu temu kako bismo vidjeli kakva je situacija, što se poduzelo i što se ostvarilo. Hvala. Hvala. Hvala dvije minute za odgovor. Pa, hvala vam na ljubaznim riječima. Pitanje je kako možemo promijeniti stvarnost. Ovo izvješće predlaže dva načina, dakle pristup od ozgo sa europske razine i drugi pristup od ozdo na nacionalnoj razini. Dakle, od ozgo sa europske razine je pristup zbog kojega se zalažemo za dvije opcije i u oba slučaja prvi pravni korak mora poduzeti Europski parlament, odnosno novo izabrani Europski parlament. Dakle, treba izmijeniti izborni zakon iz 1976. ili usvojiti provedbene akte za izborni zakon. U svakom slučaju, Prvi korak mora poduzeti Europski parlament, a drugi sve europske zemlje članice. Je li to moguće? Mislim da jest. Ako u pravnim aktima se Europska unija pobrine za to da svi europski građani koji žive u drugoj zemlji od zemlje porijekla imaju pravo glasa i to stoji u pravnoj stečevini Europske unije, nema nikakvog razloga da E, se to ne primjeni na osobe s invaliditetom. Drugi pristup je odozo odnosno pritisak e, organizacija civilnog društva. Želim istaknuti da su to u prvom redu udruge koje se bore za prava osoba sa invaliditetom, koje su u većini slučajeva sačinjene od samih takvih osoba, no njih ne smijemo prepustiti samima sebi. Zbog toga je bitan naš glas i on se mora jasno i glasno čiti diljem Europe i mora doprijeti i do novo izabranog Europskog parlamenta. Postoje različite percepcije toga kada osobe s invaliditetom traže neka temeljna prava i kada to čine drugi građani, a postoje organizacije koje se bore svakodnevno za prava tih osoba i one trebaju također iznijeti svoja stajališta. Zato vas molim da podržite da, to da se ovo izvješće podijeli svima u Europi, van ove prostorije, e, imate to i u svojim materijalima, ali van ove prostorije ćete također naći ove brošure koje su na šest jezika, ali za dva ili tri tjedna će biti prevedene na sve jezike i isporučene organizacijama civilnog društva u svim zemljama članicama. Iskoristite ih kako biste vršili pritisak na vlasti na nacionalnoj razini. Hvala. Prije nego što pristupimo glasanju, dopustite mi da ja kažem nešto što će se nadovezati na ono što je jasno rekao Prijetro. Ovdje govorimo o temeljnim pravima svih europskih građana. Budući da sam već bio se upoznao sa sadržajem ovog izvješća zahvaljujući Kristofu, već sam ga prošloga tjedna predstavio predsjedniku Tajaniju i on e, je htio prisustovati ovom današnjem predstavljanju ovoga izvješća, no nije nažalost bio u mogućnosti jer smatra ovo stanje skandaloznim. Dakle, nadam se da će to sada preuzeti na sebe Europski parlament, a na nama je provesti snažnu kampanju kako bi se promijenilo ono što treba promijeniti. Prošloga tjedna sam predstavio također i izvješće gospođi Rajli i pravobraniteljici i ona je ostala pod dojmom kvalitete našeg rada i e, zapravo činjenice da je ovdje riječ o prvom izvješću ove vrste u Europskoj uniji i ona je potpuno spremna surađivati s nama i početi raditi na uključivanju osoba s invaliditetom. Dakle, već postoji prostor i u programu nacionalnih pravobranitelja, dakle, imamo sada mogućnost e, da naš izvjestitelj e, predstavi ta izvješća pri svim tim tijelima. Dakle, već smo započeli s radom e, i molim vas sada da to snažno podržite svojim glasom ovdje na plenarnoj kako bismo poslali poruku ostalim institucijama da smo mi odradili svoj posao i da želimo ozbiljno nastaviti s ovom borbom. Sada otvoram glasanje. nažalost nismo čuli jer mikrofon nije bio uključen. Pod odbor 052 Budućnost Europske unije. Budućnost Europske unije dakle, koristi za građane i poštovanje europskih vrijednosti i razmatračko mišljenje na zahtjev rumunjskog predsjedništva. Sve izvjestitelj je Stefan Buffeto koji će doći ovamo za predsjedavajući stol kako bi predstavio ovaj dokument. please go. Thank you very much and uh, good afternoon to everybody. Hvala, dobar dan svima. Kao što je već rečeno, riječ je o mišljenju koje je izrađeno na zahtjev rumunjskog predsjedništva. I Mišljenje je predstavljeno prošloga tjedna u odsjeku Eko i odsjeku SOK i želim zahvaliti svima na tome što su podržali to mišljenje. Kao što ste vidjeli, riječ je o, dosta opsežnom dokumentu, ne onoliko koliko smo htjeli. Dakle, mogao sam napisati jednu ili dvije knjige o tome da sam htio uvrstiti sve što je rečeno na sastancima pod odbora koje smo održali. I ovom prilikom želim zahvaliti svim članovima pododbora na njihovoj potpori, na radu, na njihovim komentarima u pisanom obliku, a i su izvjestitelju jer smo morali brzo donositi odluke i ipak smo uspjeli izraditi kvalitetan dokument. Što smo pokušali učiniti ovim mišljenjem? Naravno, riječ je o dragocjenom mišljenju za ovaj odbor, za sastanak u Sibiju i u prvom redu smo nastojali iznijeti svoje viđenje daljnjeg napretka i iznijeti nekoliko zaključaka na temelju prethodnih e, mišljenja koja su usvojena. No ujedno smo htjeli odati priznanje koristima članstva u Europskoj uniji i koristima koje članstvo u Europskoj uniji donosi građanima. I mislim da je ovo najbolje sredstvo za to. Dokument, kao što sam rekao, je dosta obsežan. Pošli smo od činjenice da je ovo značajna godina u kojoj se održavaju europski izbori. I ovo je godina u kojoj se od zemalja članica očekuje da će donijeti političke odluke u Sibiju za samo dva mjeseca. Kada govorimo o koristima europskog članstva za europske građane, imamo čitavo poglavlje o tome i naravno moramo spomenuti usklađenost gospodarstava, jaču političku i društvenu suradnju, prednosti jedinstvenog tržišta i slobodnog kretanja građana, što stvara ogromne profesionalne i studijske mogućnosti. Europski građani također imaju i koristi od uzajamne zdravstvene skrbi kada se nalaze u nekoj drugoj zemlji članici. Naravno, socijalni model Europske unije poboljšava uvjete rada i života. Kada govorimo o održivom gospodarskom razvoju moramo priznati da je Europa najveće jedinstveno tržište na svijetu i također da ima drugu poredu valutu, najkorišteniju valutu, također da je Europska unija prvi donator humanitarne pomoći u svijetu. Naš odbor također priznaje da dovršena gospodarska i monetarna unija će uvesti Europsku uniju, njena poduzeća i građane u novo doba. Sa jedinstvenom valutom značajno se smanjuju transakcijski troškovi i e, uklanjaju se tečajni rizici, poboljšava se transparentnost u trgovini i smanjuju se e, rizici ulaganja. Sukladno globalnim standardima, europska društva su uživaju blagostanje, ali postoje ogromni jazvi u socijalnoj koheziji u Europskoj uniji i te razlike između zemalja članica moramo smanjiti. Dakle, trebamo uskladiti prema gore uvjete života i rada, što olakšava također i blagostanje i mobilnost. Budući da nemamo više vremena, ja ću sada dati Stefanu riječ i osvrnut ću se ukratko na amandmane u kojima smo nastojali uvažiti vaše zahtjeve, naročito iz posljednjih sastanaka pod odbora i sve što je naravno tamo dogovoreno nastojali smo uvrstiti u tekst, a ono što je e, nažalost izbačeno iz teksta je e, tako učinjeno jer smo morali jer nismo mogli uvažiti baš sva stajališta članova pododbora. Hvala. Stefan. Oui, euh, Gospodine predsjedniče, hvala. Biti ću kratak. Naslov mišljenja je jako važan budućnost EU-a koristi za građane i poštovanje europskih vrijednosti. E, neke koristi su toliko ukorijenjene u svakodnevni život građana da oni u državama članicama jednostavno nisu ni svjesni svih tih koristi i nisu svjesni da je to sve isto tako zahvaljujući europskoj izgradnji. Imamo popis, kratak popis u mišljenju, postoji cijeli niz koristi i to nije ni u kojem slučaju plod e, slučajnosti. Imamo isto tako harmonizacija strujnih priključaka i tako dalje. A kad govorimo o budućnosti, ne smijemo zatvarati oči pred problemima. To je najgore za institucije jer smo prije svega e, tada najviše ugroženi, izloženi pritiscima. A to čega moramo biti svjesni da velika, veliki broj europskih građana kritizira Europsku uniju. Mnogi govore o tome da to su e, anti, e, europski skeptici, euroskeptici, populisti. To nije većina i jednostavno minimiziraju E, to što govore takvi građani. No to naravno isto tako djeluje e, u samom društvu. To se mora uzeti u obzir. Ako Europska unija ne odgovori na zabrinutosti, ako imamo u Europskoj uniji e, Europu dvije brzine, jedna periferna koja ne, nema koristi od globalizacije, a druga koja ima, e onda će situacija postati jako teška. Hvala Stefan. Zatvorio sam popis, otvaram raspaju. Sad Ana Moragaleski, ona je bila predsjednica pod odbora dvije minute. Hvala, ja sam bio predsjednik pod odbora koji je izradio ovo mišljenje. Želim eh, čestitati su izvjestiteljima na izvrsno odrađenom poslu. To nije nikako bio lako zadatak eh, i eh, imamo niz tema koje su povezane sa budućnošću Europe. Izvjestitelji su nastojali uvrstiti sve, ali ipak e, postoji potreba za amandmanima koje su uložili kolege iz skupine 2 što poboljšava ravnotežu između tema gospodarske i socijalne naravi kako bi se odrazila ravnoteža koja postoji u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u ovom pogledu. Za mene je najvažnije poglavlje od socijalnom napretku, budući da dolazim iz zemlje koja se priključila Europskoj uniji iz 2004. godine, koja je imala ogromne koristi od članstva u Europskoj uniji i stoga smatram da Mm, treba učiniti više za europske građane, njihove obitelji i radnike. Trebamo poboljšati konvergenciju prema gore, e, plaća i radnih uvjeta radnika. Europska unija se ne može naći u situaciji u kojoj radnici koji obavljaju isti posao u istočnoj Europi i koji imaju sličnu razinu produktivnosti budu plaćeni pet puta manje od njihovih kolega u zapadnoj Europi ne možemo si dopustiti e, dvobrzinsku Europu. Također, jedan od preduvjeta za to bit će europski okvir o minimalnoj plaći. Također, ako se usredotočimo i na uravnotaževanje plaća, moći ćemo i suzbiti antieuropske osjećaje, jer Europa je za sve, a ne za malobrojne. Naši amandmani koje smo uložili na ovo mišljenje usredotočuje su upravo na e, jednakost društava, jednakost mogućnosti, jednako kvalitetan rad, radna mjesta, demokraciju radnike i iznad svega autonomiju socijalnih partnera. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vama. se vidjeti na dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče. Željela sam reći da sam osobno sudjelovala u radu ove radne skupine. Rasprava je bila plodna i zanimljiva. S jedne strane smo željeli promicati vrijednosti Europe, koristi za građane, s druge strane smo morali imati kritički pogled. To to izvješće moramo upisati u perspektivu sa ovim prvim izvješćem, zapravo mišljenjem o kojem smo razgovarali Sibiju i šire. Mi smo ovaj tekst napisali uzimajući u obzir prethodno mišljenje. Mogu reći da je pristup umjeren jer smo željeli uzeti u obzir da je ovaj aspekt održivosti jako dobro razrađen u ovom prvom tekstu. Ovaj aspekt održivosti je ključan. Europa tu mora biti avangarda i e, u sadašnjici i budućnosti. Željela sam vam skrenuti pažnju na ta dva teksta i artikulaciju između njih jako je dobro da ih čitamo zajedno i e, isto tako e, imati tu e, viziju Europe gdje imamo taj kritični aspekt, no isto tako i pozitivni aspekt. Mogu reći da je to zapravo dodatna, najvažnija dodatna vrijednost ovog teksta. Hvala. Hvala. Anne dvije minute. Hvala predsjedniče. Ja sam se pridružila radnoj skupini na trećem sastanku. Što se tiče samog sadržaja ovog teksta, moram reći da je naša dužnost e, staviti u prvi plan e, koristi za građane od e, pripadnosti Europskoj uniji. No isto tako moramo biti i objektivni što se tiče e, onoga što Europska unija čini ili ne čini ili ne čini u dovoljnoj mjeri. Trebamo s jedne strane misliti na e, socijalni napredak za europske građane. Gospodin Bifto ima pravo kad kaže o tome, kad kaže da moramo ispravno odgovoriti na očekivanja građana. E, socijalne nejednakosti su u povećanju. Čuli smo to već. E, e, isto tako nismo u potpunosti iskorijenili siromaštvo u Europskoj uniji iako se bogatstvo povećava. E, mnogo toga još moramo napraviti kako bi povećanje produktivnosti isto tako dovelo i do proporcionalnog povećanja plaća. Moramo imati koristi koje su dostupne svima u svim državama članicama. A kad govorimo o amandmanima iz, e, kolega iz skupine 2, tu se želi podcrtati napori koje trebamo napraviti još u budućnosti u okviru Europske unije. E, skupa s tim e, amandmanima moramo uravnotežiti tekst kako bi bio još vjerodostojniji. Naravno, kao što smo već e, čuli, e, to isto tako trebamo čitati, ovaj tekst trebamo čitati e, zajedno sa prethodnim tekstom koji govori o osluškivanju europskih građana radi održive budućnosti. Moramo ostvariti ravnotežu u okviru ova dva teksta. Zbog toga e, skrećem vam pažnju na, ova dva, e, na ove amandmane koji žele e, upravo uspostaviti tu ravnotežu. Hvala. Evo, moram nakratko izaći iz dvorane. A sada gospođa Barbući, dvije minute, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Moram reći da se slažem sa prethodnim govornicima, naročito s kolegama iz moje skupine Adamom i Annom. I ja sam bila članica te radne skupine i naš zadatak je bio doista zahtjevan jer je riječ o strateškom pitanju za budućnost Europske unije. I danas, e, osim o ovom mišljenju, razgovarali smo i o mišljenju Sibiju i šire, a nakon ovoga ćemo razmatrati i mišljenje o dezinformiranju za koje sam ja su izvjestiteljica. Dakle, sva ta mišljenja idu u određenom pravcu. Ovdje su izvjestitelji i su odradili doista složen posao, morali su surađivati sa jednom eh, radnom skupinom koja je predlagala e, raznolike teme s obzirom da smo se bavili dosta opsežnim pitanjem, no ujedno su pokazali i veliku spremnost na suradnju i otvorenost e, na čemu moramo dati priznanje izvjestitelju. Osobno međutim smatram da tekst treba još doraditi treba ga dotjerati i on treba biti uravnoteženiji sa socijalnog stajališta i to je svrha amandmana koje smo mi predložili. Ako govorimo o koristima za građane, ne smijemo zaboraviti da se najbitniji dio tiče socijalnih prava. La parole Gospodin Pezzini ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja nisam e, bio član radne skupine, no proučio sam tekst koji mi se i dopao. No, ne bih htio da se on smatra definitivnim tekstom koji će istrajati kroz vrijeme. Kasnije ćemo morati poduzeti još daleko veće napore. Ako usporedimo očekivanja koja su europski građani imali od Europe još prije 25 godina kada sam e, ja došao u odbor i sadašnja očekivanja, moramo reći da postoji tu ogromna razlika koja vjerojatno proizlazi iz činjenice da je Europa težila velikim europskim vrijednostima ovim godinama, ali što se među vremenu dogodilo? Europski građani su izgubili osjećaj pripadnosti Europi, vjerojatno toga što brojne teme koje su ih zanimale nisu ostvarene. Europski građani još ne mogu osigurati svoje osobno vozilo na čitavom području Europske unije. Oni se kreću od jedne zemlje do druge, ali ne mogu prenijeti količinu vina koju žele iz jedne zemlje u drugu, zato jer su zemlje članice u tom smislu postavile ograničenja. Naš veliki problem, a tu zaključujem zato jer je on e, vrlo opširna, e, jest e, zapravo da Europska unija mora doista pretvoriti ovo unitarnje tržište u jedinstveno tržište. Građani znaju da još ne postoji jedinstveno tržište i ako s vremenom uspijemo prevladati ovu veliku prepreku koja postoji u Europskoj uniji, onda ćemo učiniti još i više u interesu građana, a inače čestitam e, su izvjestiteljima na odrađenom poslu. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala riječima gospodin Schmidt na dvije minute. Izvolite. Hvala Izabel, hvala gospođo predsjedajuća. Želim se priključiti dakle prethodnim govornicima. Prvo smo dakle razmislili o tome kako je elaborirati ovaj dokument, a nakon toga smo rekli da treba dakle osjetiti i drugi od sebe o budućnosti Europe. Dokument o budućnosti Europe. Ja sam s velikim uzbuđenjem pročitao to i zaključio da nema nekih velikih preklapanja i da smo se dobro iskoordinirali. Između ostalog, izvjestitelji su doista međusobno raspravljali o vlastim temama, razminjivali podatke, što je bila veoma dobra inicijativa. Međutim, isto tako, valja dakle ova dva dokumenta čitati zajedno, u istom kontekstu težišta su drugčija. Međutim, uz tako paralelno čitanje, molim svakako da imate na umu, da to sve treba sagledavati unutar logike današnje rasprave i isto tako paralelnog čitanja. Tako smo učinili i mi i zato smo i prihvatili sve ovo. Inače će to sve biti u suprotnosti s nekim drugim stvarima koje smo danas odlučili. Dakle, molim izvjestitelje da sagledaju na taj način amandmane. Kako bi vidjeli koji je kontekst u koji je zajednički spadaju kako jedan, tako i drugi dokument i kako bi prihvatili to. Hvala. Merci. Euh, la parole je a monsieur Kratik. Well, thank you very much. Uh, uh, Hvala, riječ uh, ima gospodin Sokrati. Hvala. Pa mislim da je ovo doista dobar, kvalitetan dokument koji iznosi čitav niz pitanja i govori na vrlo sveobuhvatan način o Europskoj uniji kao o projektu. Ja shvaćam zašto neki kolege otvoreno kažu da ih zanima samo dio koji se odnosi na socijalna pitanja, ali pozivaju ih da pročitaju čitav dokument, a ne samo te dijelove. Jer ako ne prihvatimo osnovnu činjenicu da bez snažnog i konkurentnog gospodarstva nećemo si moći priuštiti socijalnu zaštitu na razini koju želimo, onda ćemo imati uvijek problem u komunikaciji. Ne možemo to gledati samo kao na ili ili izbor. Europska unija koja e, ima rashode e, od 50% e, od ukupnih rashoda svijeta na socijalnu zaštitu, a samo 20% svjetskog stanovništva, zapravo e, ima, da, sada za e, poboljšanje, ali dovoljno je sada navoditi te primjere i prestati se žaliti jer niko ne troši toliko novca na socijalnu zaštitu, ali kako bismo mogli trošiti ta sredstva moramo svi zasukati rukave, a ne samo zahtijevati još više sredstava od javnog sektora. I još jedan e, posljednji komentar e, u dobroj namjeri. Zapravo nije istina da Europska e, Istočna Europa ima istu razinu produktivnosti kao i Zapadna Europa i kada uzmemo u obzir kupovnu moć, ne postoji toliko velika razlika između plaća, između istoka i zapada, ne, ne možda onoliko koliko je rečeno. I na kraju, e, nije teško početi tiskati novac i one zemlje koje su e, vrlo zadužene među e, nama su one koje zapravo najviše žive na ovorikama. Hvala riječima, gospođa Cider kõigepealt ma soovin äh, ja Hvala vam. Zahvaljujem autorima ovog dokumenta. Ja nisam sudjelovala u izradnji i tek sam sada zapravo prije našeg zasjedanja pročitala sve to. Govorili smo o socijalnim pitanjima. Ali ja želim staviti težište na činjenicu da je mnogo, mnogo toga pokriveno u ovim dokumentima. da sam zahvaljen na autorima što smo konačno smogli hrabrosti da otvoreno progovorimo o ovim aspektima života u Europi. Europa i zemlje članice čini mi se trenutno su na raskresnici. Hoćemo li dakle više otvorenosti ili želimo više protekcionizma i, i protekcionističkih mjera? Drago mi da se ovdje veoma jasno kaže. Protekcionizam nije nešto što je u interesu naših građana. Noćete ne u ovom trenutku, ukoliko se malo osvrnemo oko sebe, prije tjedan dana doživio sam veliko e, razočaranje. Kad je rečeno da komisija neće dobiti e, mandat za ponovni početak trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim državama. Kao kontrapunkt tome stoji ovo što je danas pred nama i veoma sam zadovoljna zbog toga. izvolite, imate riječ, gospodine. Hvala, gospodine predsjedajući. Znam da je ovo nije bio lak posao. Mnogo toga je već rečeno. Međutim, važno je da je koherencija koja je potrebna tu. Između ostalog, to smo imali sličnu situaciju i slično smo i rekli u odnosu na rezolucije koje smo, dvije rezolucije koje smo upravo usvojili. Upravo zbog toga je važno, dakle, da u čim većem broju podržimo to zbog koherencije. Međutim, nisam u potpunosti, dakle, zadovoljan s ovim dokumentom. Nemam amandmane, međutim, rekao sam to već na e, stručnoj skupini. Imali smo već rasprave, dakle, u okviru odbora o tome i čini mi se da mnogo toga su kolege danas ovdje rekle, baš i nije točno. Primjerice, trgovinska politika 5.6. Oproste, ne slažem se s ovime što tu stoji u Europskoj uniji i e, ciljevima. I što se sve tu štiti? Između ostalog i okolišni aspekti. O kojim to točno trgovinskim e, sporazumima govorite? Nešto recentno? Ne prepoznajem to u ovome. Imamo i Japan, imamo Kanadu, o tome smo govorili i nismo dakle tu baš spominjali e, prava da poslodavaca i posloprimaca u tom kontekstu. Dakle, ne mogu se sjetiti toga, ne prepoznajem e, to u ovim e, tekstovima. Znamo za što se zalaže Europska unija u smislu multilateralne svjetske trgovine i svi drugi aspekti. Zapravo na taj način ne dajemo priznanje onome što je već rečeno, dakle na razini odbora a između ostalog govorili smo dakle i o trgovinskoj politici u kontekstu defanzivnih mjera. Upravo zbog toga imam problema s ovima. Thank you. Now the floor. Hvala, gospodin Jakob Počivašček. Oprostite na izgovoru. Hvala, gospodine predsjedoviće, baš ste dobro izgovorili moje prezime. Hvala izvjestelju su izvjestelju, hvala na mišljenju, hvala na obavljenom poslu. Zadatak nije bio lak, mišljenje je veoma široko, a isto tako od temeljne važnosti. Nalazimo se na trenutku koji je odlučujući, e, odlučujući trenutak za budućnost Europe se na krizu. Građani se pitaju, dakle, kako je korist od Europske unije, koja je njena uloga? Mnoge prednosti Europske unije nešto su što se uzima zdravo za gotovo. Pitanje isto tako i nadložnosti zemalja članica. Građani su do neke mjere izbunjeni i neke stvari e, procenjuju negativno glede na povedano je pomembno da se na enem mestu izpostavijo koristi evropske unije za državljane tako tiste Treba građanima dakle bolje objasniti koje su prednosti Europske unije, jer mnogo toga uzimaju zdravo za gotovo. Postoje neke prednosti koje je teže realizirati, radi se o određenim elementima kojima se stvara, dakle, veća ravnoteža u smislu socijalnih politika, u smislu jamstva koje postoje na tom planu. podržavam dakle sve ono što su rekli prethodni govornici. Veća jamstva za građane u europskoj normativi. Pitanje je isto tako i temeljnih sloboda. Četiri su i poznate su, dakle i tu treba realizirati stvari mnogo bolje nego što već jesmo. dakle, konkretan prijedlog s poboljšanim formulacijama, tako da možemo bolje zapravo prenijeti srž svega toga građanima. Moramo koristiti dakle ove dokumente da im čim bolje objasnimo to, koje su prednosti toga što im nosi Europska unija. Pa isto tako je jasno reći kako će to još više funkcionirati u budućnosti. E, imate vremena za odgovor, gospodina. Hvala gospodine predsjedniče, hvala na dosadašnjim istupima. Najkraće moguće. Gospodin Rogalevski već je spomenuo, dakle, poglavlje šest važno je, no mislim da je e, sve to veoma dosljedno formulirano u čitavom dokumentu gospođa Sarinji, ad hoc skupina, poveznica NATO, to je o tome je govorio i gospodin Schmidt i naravno tijekom rada dokumentu. Shvatili smo da dva mišljenja zapravo idu paralelno u istom smjeru i dobro je da postoje spone između jednog mišljenja i drugog. Naravno, veoma sam zadovoljan zbog toga što je stvar tako protekla gospođa de A, važno je odgovoriti na potrebe građana Europske unije. Naravno, u potpunosti se slažem s time. Europska unija mora se približiti svojim građanima i to jasno naglašavamo u mišljenju. Gospođo Barbući, hvala na pohvali i hvala na suradnji. Nekoliko članova skupine dva spomenula je upravo to. Amandmani naravno i moram reći ono što sam rekao i na početku. Pokušali smo u dokumentu vrstiti sve što smo uspjeli dogovoriti na pododboru, sastanku pododbora, na sastancima pododbora, u ovom posljednjem. Neke smo amandmane morali odbiti i ona skupina 1 i skupine dva samo kako bismo imali ravnotežu, kako bismo ispoštovali rasprave koje smo održali. Gospodine Pecinić, naravno, slažem se s vama. Ovaj dokument će se mijenjati kako će napredovati Europska unija. I slažem se da mnogi ljudi ne shvaćaju da imamo jedinstveno tržište, mnogi građani. Stoga akcent stavljamo na e, prednosti članstva u unije u tom kontekstu. I dokument bi trebao poslužiti onima koji žele nešto pročitati o tome. Gospodin Schmidt, naravno, kompatibilnost ova dva dokumenta, naravno, moramo i dalje komunicirati o tome. To je bilo to od mene, nije mi preostalo vremena. Hvala. Stefan? Da, hvala, gospodine predsjedniče ja ću pokušati brzo i efikasno. Naravno, e, gospodine, da se recimo zadovoljiti ovom Europom kojima ima samo dvije brzine. Rekavši to, ono što je najvažnije nije nominalna vrijednost, važna je kupovna vrijednost, kupovna moć. Imate određenu plaću određene iz zemlji. Pitanje je koja vam je kupovna moć. Upravo zbog toga je važna održivost, a mislim da smo to dovoljno naglasili. Gospođo Demelen, slažem se s mnogim mišljenjima koje ste izrazili. Istina je, naravno. Kad je u Europi pao komunizam, neki su mislili da je došao kraj povijesti. A sada postoje ideologije poput neoliberalizma i globalizma koje su zavladale svijetom. No, zaboravili smo, dakle, usred svega toga neke stvari, to sam već naglasio na radnoj skupini. O nekim stvarima se uopće ne govori, o nekim e, e, dijelovima društva, slovima društva se uopće ne govori. I Francuska plaća cijenu upravo takvih trendova. U ovom trenutku, kao što svi znamo diritti sociali una un'economia vita, eh, vivace. Eh, Monsieur Pezzini, dottore U tom smislu je od suštinske važnosti snažno gospodarstvo, jer će nam to pomoći da riješimo te probleme. Građani moraju znati, moraju osjetiti pripadnost Europskoj uniji, no mi moramo biti konkretni u tom smislu. Moramo jasnije formulirati poruku. Pa ljudi se vežu za mjesta na kojima žive, za mjesta vlastog porijekla. Neki put radi se o konkretnom selu. A Europska unija pokušava s jedne strane, dakle, ostaviti akcent na tome, ali i pojačati osjećaj europskog identiteta. Isto vrijedi za sve. Za Poljake, za Talijane, za Njemce, za sve ostale. Oprostite, prešli ste vrijeme koje vam je dodijeljeno, pa ćemo e, sada krenuti. Kroz ove točke počinjemo dakle s točkom 10, e, radi se o stavku 1.3.3 koji je prihvaćen. Je li tko protiv? Je l'amendement 3 sur le point 5.5. Amandman broj 3 o točka 5.5 Molević i drugi. To je povučeno. Idemo na amandman 12.5.5. Henderson Andersen Mulević odbija se, ali ću zamoliti jednog od troje potpisnika ovog amandmana da predstave amandman. Izvolite tko Anderson. Hvala. Ovo je vrlo dobro mišljenje koje imamo na stolu, no čak i dobro mišljenje može biti i bolje. I ja mislim kada govorimo o tekstu koji se tiče borbe protiv poreznih utaja zbog nekog razloga PDV nije spomenut, odnosno prevare u svezi sa PDV-om, a trebao bi biti uključen jer je ovaj odbor e, izrazio svoje mišljenje o tome u puno e, prilika i mi tražimo mjere. Os, e, tekst umjesto toga sugerira neke nove poreze na federalnoj razini, a ovaj odbor nikad se s time nije složio e, i stoga zemlje članice po tom pitanju ne mogu napredovati. Mislim da je vrlo važno uključiti prevare e, u svezi sa PDV-om. Ja mislim da je to mišljenje na zahtjev rumunjskog predsjedanja. Rumunjska je zemlja u Europskoj uniji sa najvećim procjepom u PDV-u. Hvala, nećemo raspravljati eh, o tome što je radila studijska skupina izvjestitelji. Da, gospodine Anderson, na ekosekciji smo to, o tome raspravili i na tome smo raspravljali na posljednjem pododboru. Ovaj vaš predlog za modman pokušava i izbrisati ono što smo na drugom mjestu napisali i zato to moramo odbačiti. Nemam to pred sobom, ali sam siguran da je to bilo e, mišljenje gospodina Triespinto, a vaš e, prijedlog je da e, to izbacimo. Ne možemo to prihvatiti. Otvaram glasovanje. Le vote clos. Zatvaram glasovanje. 76 za, 98, 16 suzdranih, odbaci se amandman. I broj 11 koji se odnosi na 56 se također odbija. Gospodin Pili, gospođa Patterson, Jonathan, ko hoće predstaviti ovaj man. Hvala predsjedatelju. Ovo je jedan dobar e, odjeljak koji govori jako puno o trgovinskim sporazumima, ali me iznenadilo da referenca na Japan je i izbačena iz ovoga dokumenta i to vrlo kasno, u kasnoj fazi. Sporazum između Japana i Europske unije je prvi veliki sporazum između dvije velike ekonomije iz Europe i Dalekog istoka i mislim da ga treba podržiti jer je to dobar pristup e, trgovini ili je ili nije. Ako je dobar, onda taj e, sporazum sa Japanom se ističe kao dobar sporazum i molim da se vrati u tekst. Izvjestitelji, izvolite. Hvala gospodine Pil. E, čuli smo raspravu na posljednjem sastanku pododbora i upravo je prije nekoliko minuta rečeno da e, se ne vjeruje da e, trgovinski ugovori sa Japanom i Kanadom su jako korisni za Europsku uniju. Dakle, možete vidjeti razlike između te dvije stvari. To se dogodilo na našem odboru i obzirom da se nismo složili oko toga, nismo ga uključili u ovaj dokument. Pokušavamo poštovati ono što, na čemu smo zajedno radili, kao što smo to napravili sa drugim amandmanima, moramo to odbaciti na temelju posljednjih rasprava i ne nekih protivljenja nekih članova e, pododbora da se uključi e, Japan i Kanada u ovu točku. Hvala, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 73 za, 111 protiv, 11 uzdržanih i dakle odbacuje se amandman. Amandman broj 2 po točki 56 usvaja se, netko protiv, u redu. Amandman 5.5.2. točka također se prihvaća, da li netko protiv, 6.6.3 se odbija, 1, oprostite, imamo kompromis, hvala. Molim da predstavite kompromis, hvala predsjedatelju. Razgovarali smo sa gospodinom Mogaleskim prije nego što smo stupili na pozornicu i pokušali smo postići kompromis jer oni objasnio da je to vrlo važno za socijalne partnere. Prema tome pročitat ću vam rečenicu koju dodajemo ovome odjeljku, a to je zapravo citat iz prošloga mošljenja. Zadnja rečenica, Evropska unija bi trebala promisliti kolektivno e, pregovaranje i e, poštovanje autonomije socijalnih partnera. Dakle, onih šest predstavljača ovog amandmana e, se slažu s ovim kompromisom. Može li neko nešto reći? Lagreski, gdje, Regoleski, gdje si dobro, u redu, hvala. Je li netko protiv kompromisa? Hvala, e, prihvaća se. Amandman 13, 6, e, se usvaja. Je li netko protiv? Amandman Oprosti, Antele, nisam te vidjela, molim te brzo. Da, hvala. Na zadnjem sastanku Sovjetske skupine sam mislila da ćemo postići dogovor sa Krista Švengu u francuskoj verziji barem, a provjerio sam i talijansku verziju. Nisam sigurna kakva je engleska verzija ovog dokumenta, ali u mojoj verziji govorimo o E, odgovornost koju dijele e, uposlenici i e, poslodavci logički govoreni moramo govoriti o interesima, a ne odgovornostima. Molim vas da se to provjeri. Jer u tekstu Francuske verziji koju ovdje držim, da, možemo provjeriti, možemo praviti, ali smo sada usred glasovanja, kaže predsjedatelju. Dakle, amandman je usvojen od strane izvjestitelja u svim jezičnim verzijama, dakle, to ne mogu sad provjeriti. Znači, interesi i odgovornosti, dakle, ako je to tako, ako govorimo o dijeljenju interesa i odgovornosti, ja se protivim. Onda ćemo glasovati o kompromisu, da, ja otvaram glasovanje. Okay. U redu, zatvoreno glasovanje. 103 za, 61 protiv, 20 uzdržanih, usvaja se. Idemo sada na amandman broj 7, točka 6 Odbija se. Tko želi predstaviti? Gi, izvoli. Hvala lijepo. Osnovna poruka je kako se suočiti sa e, izazovima e, e, umjetne inteligencije i automatizacije. Želimo naglasiti potrebu za održivi odgovor i investiranje u kvalitetno obrazovanje. To je preduvjet za razvoj. Amandman kaže da bismo trebali pojačati rekvalifikaciju i e, cjeloživotno učenje svih europskih e, zaposlenika. To nam je zajednički interes. Ono što je vrlo važno, svrha tehnoloških napredaka je da se poboljša stanje pojedinaca, bolji životni uvjeti, bolja e, radna mjesta i jednakopravnije društvo, a ne obrnuto. To je nešto što brine građane. Ja vjerujem da ovaj amandman je u skladu sa mišljenjem. Hvala. Hvala izvjestitelji. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega kad govorimo o prvom dijelu amandmana, to su brze promjene. Naravno da se tu implicira e, održivi odgovor, to je samo razumljivo. A onda rečenica na kraju samo objašnjava tranziciju, odnosno prijelaz koju smo spomenuli u tekstu i mi i ja i, u, i su izvjestitelji ne smatramo ovaj dodatak potrebni. Osim toga smo o ovome raspravljali na zaznim sastanku pod odbora i kao što smo to napravili za amandmane sa skupinom 1. Moramo biti konsistentni i moramo ovo odbiti jer nismo postigli o tome sporazum na zadnjem e, sastanku. Hvala, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 499 za, 17 uzdržanih i e, amandman je usvojen. ta je tražila riječ. Oprostite što stvaram zabonu, ali smo upravo glasili o točci točka 4, a sada glasujemo o iste točci, ali drugi amandman moj je usvojen, ali o istom stavku imamo opet neke amandmane. Dakle, o čemu sada glasujemo? koji je pravilan? Koji je dobar amandman? O čemu se tu radi? I am told by E, kažu mi da dva amandmana nisu u suprotnosti jedan s drugim. Nisu kontradiktorni, ako jesu, informacija koju sam je dobio nije točna. It's one part of the... To je jedan dio amandmana e, zapravo je u suprotnosti e, sa drugim, ali plenarna sjednica je glasala ona, e, oba amandmana i ne mogu ništa drugo reći. Thank you, Hvala predsjedatelju. Ja mislim da bismo završili ovaj posao kako treba ili E, dajmo pauzu što je teško ili do sutra dajmo vremena da se vratimo na ovu točku i onda izvjestitelji i autori amandmana bi trebali e, zapravo iznaći način da naprave samo jedan amandman za 6.4. Ne, ne želim nastaviti e, raspravu za nešto što je tako nekonzistentno. Molim da uzmete to obzir. Ja ću uzeti obzir ovu djelomično vašu sugestiju i da ovo suspendiramo i da konačno kad budemo glasovali o tekstu ovog manmana za točku 6.4 bez e, gdje imamo dva djelomično suprotstavljena amandmana. Sad ćemo nastaviti glasovati o svim drugim amandmanima da završimo e, posao, a onda ćemo dati jedan sat, ne do sutra ujutro, nego ćemo dati jer sutra ujutro imamo jako veliki dnevni red. Dakle, mm, za jedan sat morate naći rješenje i vratiti se prijedlogom. E, dakle, dva izvjestitelja moraju nam predstaviti amandman e, i onda ćemo glasovati. Je li netko protiv? Ne, hvala i konačni tekst e, točka 6.4 e, sada se suspendira jer moramo glasati o dva amandmana koja su kontradiktorna i konačni tekst će biti predstavljen plenarnoj sjednici. Samo da pojasnim, idemo sada na amandman 8 točka 6.6 koji se e, odbija. Molim gospodina Rogalevskog da predstavi amandman. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovaj amandman je zapravo citat koji se koristi u točci 6.6. Jer ova točka 6.6 je zapravo e, gotovo doslovce e, citat e, iz 6.4 Dakle, budućnost e, Europe to je e, i e, mišljenje gospođe Bišov i Juke Aktele. Dakle, ako imamo citat u mišljenju, onda bismo to trebali potpuno citirati, a ne samo ono što nam se sviđa ili ono s čim se slažemo, moramo citirati cijeli stvari. Ono što nam fali iz ovog citata je autonomija socijalnih partnera i zato smo podnijeli ovaj amandman. Ista je situacija kao sa amandmanom amandmanom 12 gdje izvjestitelji i su izvestitelji kažu da trebamo e, citirati cijelo mišljenje i ako se s tim ne slažem moramo se e, to izreći jasno. Ovaj amandman e, ima za cilj da se potpuno citira mišljenje koje je prihvaćeno na odboru i to je onda mišljenje predloženo iz, od kolega iz skupine 1 i 2. Eto, to je to. Hvala predsjedatelju. Originalni tekst ovog paragrafa ne citira nikakvo mišljenje. E, ima jedan dio koji je citat, ali e, upravo je uzeti e, u cijelosti tog mišljenja. Formulacija ovog amandmana je prilično nejasna jer E, ne znamo da li se radi o establishing ili increasing, to je bilo malo nejasno. Također o tome smo raspravljali na zadnjem e, sastanku pod odbora i znate da je nekoliko članova bilo protiv, naročito skupina 1, prema tome ja i su izvjestitelji nismo mogli ignorirati tu raspravu i obzirom da se nismo složili, osim u dijelu koji se spominje u dokumentu, a to je da se osigurava minimalna e, plaća za građane Europske unije, to imamo to i to smo uključili predložili kao kompromis nakon rasprave koju smo održali. Dakle, ovaj amandman iz tog razloga moramo odbiti. Hvala, jasno je sve, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 497, 77, sudržanih 18, amandman se usvaja. A sada amandman 9, prijedlog za novu točku 67, također se odbija. Molim Rogalevskog da se očituje, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovaj amandman odražava raspravu koju smo imali u podsekciji o mobilnosti, o odljevu mozgova Moramo biti sigurni da europski radnici imaju dovoljno šansi i to se tiče i prošlog mišljenja ovog odbora. Iako se ja dobro sjećam, u ovom mišljenju smo jako često se očitovali o socijalnom dumpingu, a odlučili smo da to ne bismo trebali imati. Morali bismo imati jedan odjeljak, odnosno jednu točku u ovome mišljenju koja će govoriti o mobilnosti i načinu na koji se Europska unija mora boriti protiv odljiva mozgova. E, u mojoj zemlji i drugim zemljama e, Istočne Europe mi se suočavamo sa e, odljevom mozgova. Liječnici, građevinski radnici odlaze kako bi radili drugim zemljama i mi se zapravo suočavamo sa jako velikim nedostatkom radne snage kao rezultat toga. Hvala izvjestiteljima Izvjestitelji, izvolite. Govorimo o radnom e, tržištu rada u ovome tekstu i u ključ zaključcima i u preporukama. Također spominjemo e, važnost vještina i tehnoloških promjena. Također e, se govori o E, važnosti obrazovanja, a što se tiče jednakopravnosti i jednakopravnih šansi, to je spomenuto u 1, 1, 2, 2, 3, 2, 13 i 4.2. Dakle, informacija u ovom amandmanu je već u tekstu što se nas tiče i bilo bi to samo ponavljanje onoga što imamo u tekstu i stoga e, ovaj amandman nismo mogli e, prihvatiti. Molimo da se odbije. Otvaram glasovanje. Izvolite. Zatvoram glasovanje. 103 za, 90 protiv, 16 usuzdženih. E, amandman se usvaja. Idemo 1.5. Amandman 1. Imamo prijedlog da se briše tekst i to se e, usvaja. Je li netko protiv? Ne, hvala. Imamo amandman 4 za točku 1.12. Dakle, to je isto kao i amandman 9 e, i u ovom tekstu se samo korigiraju zaključci i preporuke ovog amandmana o kojem smo upravo glasili. Moramo biti konsistentni i dosljedni. Dakle, ako je ovo prvo prihvaćeno, onda i ovo moramo staviti u tekst. Evo to traži izvjestitelji. Je li netko protiv? Ne, hvala. A sada idemo, oprostite konačno glasovanje, obzirom da smo odlučili o suspenziji, prije sedam sati se vratite, već smo kontaktirali administratore i moramo dakle, obaviti još posla pre oni koji će predstavljati amandmani, izvestitelji i administracije moraju raditi kako bi riješili sukob između dva amandmana ako je taj sukob stvaran. Hvala. Idemo sada na 10, 6, 8, 7, akcijski plan za borbu protiv dezinformacije. Đulija Barbuci, izvolite. Dakle, 10, 6, 8, 7. Grazie. Danke. Es geht um... Hvala lijepa. Radi se o dezinformiranju. Dezinformacije imamo otkako ljudi međusobno komuniciraju. Kada se otkrio tisak, onda se odmah i kroz tiskanje širilo dezinformacija. Sada kroz ovaj digitalni svijet imamo jednu potpuno drugu dimenziju Milijuni ljudi mogu istovremeno preko društvenih mreža biti pod različitim utjecajima. Možete imati napade trolovima, lažne profile i na taj način se može utjecati na društva i to čak može predstavljati opasnost za nadolazeće izbore. Stoga je istinologično logično i konsekventno da je komisija zajedno sa visokom predstavnicom E, predložila jedan akcijski plan, pogotovo kada govorimo sada o ovim našim europskim izborima koje nam predstoje. Malo kasno, ali nadam se ne prekasno. Da se na koordinirani način e, Europa suprotstavi dezinformiranju. I taj akcijski plan e, počiva na četiri stupa. Kao prvo, koordinacija velikog broja mjera koje su nužne u svim zemljama, na svim jezicima, u svim regijama, kako bi se to moglo koordinirati na razini Europske unije. Kao drugo, organi koje tu imamo u Europskoj uniji, odnosno tijela koji sustavno promatraju dezinformiranja, e, dokumentiraju to i daju medijima na uvid. To moramo osnažiti. Ta tijela, te organizacije sjajno obavljaju svoj posao, ali su e, premale i preslabe i nemaju dostatna sredstva. Treće, mobilizacija privatnog sektora. Tu mislimo na to da treba izvršiti pritisak na velike platforme kao što je Google i Facebook kako bi ih doveli do toga da se i, oni bore protiv dezinformacija kroz jedan code of practice ili code of contact, kontakt i civilno društvo, dakle da da dobre informacije iz svih izvora koje imamo davana informacije, dakle tu je to civilno društvo jako bitno, pogotovo kada govorimo o kvalitetnom novinarstvu, a i naš odbor je važan dio toga. Sad smo dakle u stručnoj skupini puno razgovarali u tome i tu smo primijetili da komisija tu posebno naglašava Rusku federaciju. Ako to površno čitate, možete steći dojam da se tu radi samo o Rusiji. Mi smo u našoj sekciji o tome razgovarali. i Naravno, ne radi se samo tu o Rusiji, postoji tu čitav niz drugih izvora i tu u našim amandmanima smo to još jednom uzeli u obzir, pojasnili da tu imamo čitav niz prijetnji iz različitih pravaca. Međutim, mogao bi se steći dojam da je tome tako, dakle da se samo radi o Rusiji pa vas molim e, kad budete glasali o tome trebate shvatiti jesmo li napisali premalo ili previše u Rusiji. Ne, radi se o nečem sasvim drugom. Radi se načelno o tome da strukturološki želimo osnažiti mogućnost otpira. Previše vremena, previše vremena. Predugo ste govorili, to nije dobar njemački stil. Đulija. Hvala lijepa. Ono što ja želim je sljedeće. Akcijski plan je, kojem govorimo je zaista vrlo važan u ovom povijesnom trenutku. Zato što ima za cilj da štiti naše demokracije i isto tako da se bori protiv dezinformacija jer dezinformacije izazivaju mržnju i e, gubitak povjerenja u politiku i institucije. A takve lažne informacije često su rezultat suverenističkih politika koje napadaju Europu te šire neizvjesnost i strah među građanima. Prema tome je jasnan politički cilj. To je po mom sudu glavni cilj radi kojeg ovo e, mišljenje moramo izglasati. Naravno, Smatramo da je potrebno raditi koordinirano kako bismo zaštitili Evropsku uniju, njezine građane od dezinformacija. Sasvim sigurno trebamo podržati ovaj tekst, ali moram reći da moramo to napraviti vrlo brzo. Moramo vrlo brzo preći na dijelo jer europski izbori su vrlo skoroj budućnosti. Baš je rekao kolega, nadam se da će ovaj tekst imati utjecaja vezano za predstojeće izbore. Mi smo inače jako dobro radili, jako smo dobro surađivali u okviru naše radne skupine. U ovom tekstu se inače jasno pozivamo na to e, koji su e, sve, e, svi dionici ovdje bitni Dakle, pozivamo se i na naše predstavnike civilnog društva. A isto tako postoji referenca na rad koji bi na pozitivan način e, mogao napraviti napravite skupina za komunikacije u okviru gospodarskog i socijalnog odbora. E, mi zaista mislimo da se treba specifično posvetiti borbi protiv ovog problema. Alors, on a ouvert un peu tard la liste de parole. Malo smo kasno tražili da se počnu kolege prijavljivati za riječ. Hvala, sada zatvaram ovaj popis e, i e, kolega Liberima e, riječ. Hvala lijepa. Zaista mislim da možemo biti zadovoljni što je Europa konačno shvatila koje probleme nose lažne vijesti i kako one imaju razorno djelovanje na našu demokraciju i na e, izborni proces. E, naravno, kao i vi ovdje, mislim prvenstveno na predstojeće europske izbore. Ovo mišljenje koje danas vidimo, ja sam sudjelovao u njegovoj izradi, bio sam član radne skupine, dakle, ide u dobrom smjeru. Komisija je načinila dobar prijedlog. 13. ožujka je Europski parlament e, donio odluku u tom smislu, a jučer je 19 velikih europskih medija organiziralo sastanak kako bi e, zajedno organizirali suradnju za borbu protiv lažnih vijesti. Prema tome, Europa je zaista shvatila da mora reagirati. Jedino što mi je žao jest da za sada e, pridajemo premalo mjesta i istraživačkim centrima u Europi. Oni su jako kompetentni po pitanju socijalne psihologije, proučavanju glasina, komunikacija i sociologije. Ja sam jednom bio na čelu takvog jednog istraživačkog centra i zaista vas uvjeravam da oni posjeduju jako puno znanja i vještina koje se mogu itekako dobro iskoristiti u borbi protiv lažnih vijesti. Htio bih još nešto reći. 5000 primjera dezinformiranja otkriveno je u protekle četiri godine u Europi. I stvari moramo nazvati pravim imenom. Mi smo u fazi informacijskog rata. Rat se ne može dobiti isključivo defanzivnim akcijama. Drugo, ne možemo se boriti protiv posljedica ako se ne pozabavimo uzrocima. Do vijesti ne dolazi slučajno. E, Tiri, jer one, dajte mi samo 10 sekundi predsjedniče. Ne, ne, ne, žao mi je, već si prešao, koračio vrijeme za 15 sekundi. Hvala. A sada moramo preći na Lucy sudnicu koja jer imamo još jedno pet ili šest mišljenja. Lucy, imate dvije minute. Hvala lijepa. Mislim da me neće trebati ni dvije minute. Samo sam htjela zahvaliti izvjestiteljima i to oba na jako dobrom mišljenju. Samo sam vas eh, htjela podsjetiti na ono što je Đulija već e, spomenula. Ne radi se tu samo o europskim e, izborima koji su pred nama, već čitav nizu izbora koji su se već e, održali i koji će se održati u budućnosti. I oni su svi ugroženi kroz te lažne vijesti. Evo, Brexit je tu pred nama i nitko ne sumnja da je čak su lažne vijesti utjecale i na Brexit, a možda su i okolnosti danas mogle biti potpuno drugačije. ljudi, ljudi nisu dovoljno medijski pismeni. To bi e, trebao biti dio temeljnog obrazovanja i to bi trebalo poučavati od najranije dobi. Nažalost, kasnimo za brzim tehnološkim razvojima, tehnologijama koje omogućavaju da se šire te lažne vijesti. Moj posljednji komentar Civilno društvo i tu ima jako važnu ulogu u tom e, procesu. Naravno da se radi o svakome od nas, ali to su i različiti propisi koje ćemo usvojiti, pa sam ja za usvajanje ovog mišljenja. Zahvaljujem izvjestiteljima. Hvala Marko Vicane, dvije minute. Hvala lijepa. Zaista e, mislim da je ovo jako dobro mišljenje, vrlo uravnoteženo i vrlo hrabro istovremeno. Hvala dakle autorima. Naročito su mi se sviđale razjašnjenja nekih pojmova kako primjerice odbijanje da se zloporabi sloboda govora, a isto tako i poziv da se ne može samo dobrovoljno boriti protiv lažnih vijesti. Što se pak Rusije tiče, ja protiv Rusije nemam ništa. Ali mislim da je danas nešto što ne možemo zanijekati da je objektivno, <clears throat> da se Rusija je ušla u e, rat dezinformacije. Ima naravno i drugih izvora opasnosti, ali najopasnije dolazi iz Rusije. U Italiji ima televizije, i internet sajtove koje su u ruskim rukama i koje otvoreno i vrlo jako i očito utječu na naš politički život. A činjenica da e, lega Mateja Salvinija koja bi mogla biti najbrojnija politička stranka u budućem Europskom parlamentu su imali kontakte sa Rusijom. A prije 14 dana o tome su pisale talijanske novine koje to nitko nije zanjekao, uključujući e, i e, stranku Lega. Dakle, čestitam e, kolegama koji su pisali ovo mišljenje. Mislim jednostavno da moramo vrlo jasno reći da nisu opasnosti isti i da tu trebamo lučiti tko je tko. Hvala, sada daju Vederajtet na dvije minute. Hvala lijepa. Ja sam bila članica stručne skupine. Zahvaljujem izvjestiteljima. Htjela bih reći da smo imali jako dobre rasprave u stručnoj skupini. I mislim da smo bili objektivni dok smo raspravljali o toj temi. Nismo se fokusirali samo na prijetnje koje dolaze iz jedne zemlje, već smo e, naglasili koliko je bitno imati slobodu izražavanja. I isto tako rekli smo da ta kultura blačenja, klevetanja e, je nešto što ne treba E, spriječavati slobodu izražavanja i trebamo biti slobodni kada govorimo o našim vrijednostima. Trebamo govoriti o značaju obrazovanja. E, moramo postati otporniji. I moramo razmišljati o građanima Europske unije, onima koji žive u trećim zemljama. Tu mislim na istočno partnerstvo i druge zemlje koje sudjeluju u našim zajedničkim projektima. Hvala lijepa. Hvala. Pavel Trantina, dvije minute. Hvala. Uistinu je bilo zadovoljstvo surađivati na pripremi ovog mišljenja sa Ulrihom i Đulijom. Onima koji su predsjedali stručnom skupinom imali smo tu odlične sastanke i ja mislim da to predstavlja najbolju moguću ravnotežu. Ovo je na određeni način nastavak našeg rada nakon prošle godine kada smo zamolili komisiju da bude ambicioznija i sada ona je ambicioznija. To je u skladu s našim prethodnim preporukama i stoga naravno da se slažemo sa većinom prijedloga. Ne bi trebale postojati nikakve sumnje, nekoliko kolega je već izrazilo te sumnje da je širenje tih dezinformacija postala jedna vrsta hibridnog rata i puno toga dolazi sa teritorija Rusije i postoji dovoljno dokaza za to, postoji čitav niz izvješća i studije koje to potvrđuju. Taj hibridni rad koristi dezinformacije kao i financijsku e, pomoć e, koja se upućuje radikalima u Europi i e, to želim reći upravo i ovdje, a parlamentarci podržavaju isto ono što smo i mi rekli u E, i isto tako i stratkom treba snažnije podržati. I stoga mi moramo postati otporniji jer e, ruske tvornice trolova i mediji pokušavaju relativizirati sve i to e, svakodnevno. Stoga uistinu snažno podržavamo ovo mišljenje i ja sam protiv amandmana koje e, želi iznijeti gospodin Pavlikas. Linas, dvije minute. Hvala lijepa. Bez sumnje moramo podržati inicijativu komisije da koordinirano reagiramo na dezinformacije. Ako budemo pojedinačno djelovali nećemo imati dovoljno snažan učinak kao što je to već e, s pravom spomenuto. Trebamo shvatiti da se radi o dugoročnom procesu. i Jedna zemlja se spominje češće i moramo to spomenuti jer tu postoji jedan važan aspekt. Moramo stvari nazvati pravim imenom. Ja govorim o Ruskoj federaciji i temeljem informacija koje smo dobili od komisije vidimo vrlo mjerljivu prijetnju od strane te zemlje. Ne trebamo izbjegavati spominjanje te zemlje. I moramo e, tu stvari reći vrlo jasno, izniti naše stajalište. Jer e, potrebno nam jasno mišljenje našeg odbora i moramo kritički razmišljati. To je jedini lijek protiv takvih prijetnji. Hvala. Hvala dvije minute izvjestiteljima za odgovore. Hvala lijepa, zahvaljujem na podršci. Mm, želio bih još jedan puta reći da ova inicijativa komisije dolazi istinu jako kasno i bilo bi dobro da je do toga došlo još i prije Brexita, ali sad moramo još više prionuti na posao, brzo raditi i istraživanje važno. Moramo vidjeti kako to sve funkcionira, znati kako to funkcionira, zašto u nekim zemljama e, su ljudi svjesni toga nego u drugim, kako se šire te vijesti. Međutim, moramo imati brzu provjeru činjenica, brzo reagirati i institucije Europske unije e, koje sad trebamo tu e, još dalje osnažiti, sjajno obavljaju svoj posao. Pogledajte se posao istrakt. I tek sam ovdje u ovom odboru naučio i vidio koje sve informacije oni imaju. Ali naš odbor je dio borbe e, protiv lažnih vijesti. E, pogotovo naš odjel za medije isto tu doprinosi i nadam se da će mediji danas raditi svoj dio posla. Hvala lijepa, Đulija. I ja želim zahvaliti svima koji su se javili za riječ jer su pozitivno ocijenili napore koje smo uložili. Istovremeno zahvaljujem i predsjedniku e, skupine Pavelu s kojim smo zaista jako dobro surađivali i zahvaljujem i tajništvu. Nemam puno što za dodati na ono što je rekao Urih. Osim što mogu dodati, postoje tri bitna aspekta ovog mišljenja. Ono što sam govorila vezano za građansko društvo, dakle i da se tu zaista angažira gospodarski i socijalni odbor. A to je vezano i za još nešto o čemu smo govorili, senzibilizaciju građana za ovu temu i također kako se edukacijom, dakle obrazovanjem i pismenim opesminjavanjem e, može razvijati mišljenje. To je ono o čemu i govorimo u mišljenju. Smatramo da se treba početi već u osnovnoj školi. A takva vrsta obrazovanja treba se nastaviti tijekom cijelog života. Jer jasno je da to nije nešto s čime se završava samo na školskim klupama. I još nešto vezano za angažman određenih platformi društvenih mreža i reklamne industrije koje je naravno dobrovoljno. Ono što mi kažemo u mišljenju da će komisija ako procjeni da taj angažman ne odgovara potrebama, onda će komisija morati dati puno obveznije zahtjeve. Treba će tražiti e, jaču regulativu. Hvala lijepa. Idemo sada na ova tri amandmana. Imamo amandman broj 3 koje predlaže Pavlikas. Dakle, i to je odbijeno. Andreas, želiš predstaviti amandmane? Ne, amandman broj 3. 2, 6 je odbijeno. Osim ako se promijenio mišljenje Andreas. Predsjedniče, ovdje u ovom trećem amandmanu e, postoji konsenzus o dva ostala amandmana. Znači povlačite amandman. Hvala. Četiri, tri, amandman dva. Tu imamo jedan kompromisni prijedlog. Izvjestitelja molimo da nam predstavi kompromis. Da, kompromis Koji je to broj bio? Da, možemo vidjeti tekst. Idemo onda promijeniti jezik. Dakle, ima 1, 3 i 3 nešto. Ne, amandman broj točka 2.43. To je izmjena u tekstu e, u pogledu spominjanja Ruske federacije i dodaju se drugi izvori dezinformiranja. Mislim da to možete pročitati sami, ne moram ja to sad čitati. Dakle, time širimo te čimbenike e, koji šire dezinformacije ili lažne vijesti. I mm, tu smo to uravnotežili kao što je to kolega htio. Međutim, tu i navodimo da postoji i snažna asimetrija. Dakle, Europski task force ima puno informacija istratkom vezano uz Rusiju, a nema i to za druge. Pa bilo bi dobro da se malo više pozabavimo tim, ali evo u ovom trenutku nemamo e, te informacije u onoj kvaliteti kao što to imamo u Rusiji. Stoga ova zadnja čenica EGZO potiče komisiju da u skladu s tim proširi svoje praćenje i poduzme protumjere tu imamo dakle ta različita stajališta. Andreas, je se slažete sad s kompromisom? Da, slažem se, prihvaćam to. Dobro. Je netko protiv? Amandman 1, točka 1.3, to je povezano s ovim drugim. Čini se da ni tu nema potrebe za glasanjem. Je li to prihvaćeno kao i onaj prvi kompromis? Imamo opet isti kompromis. Dakle, ako nitko nema ništa protiv, možemo odmah preći na konačno glasovanje. Dakle, TEN 687, akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja. Uz amandmane, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. 142 za, 2 protiv, 1 suzdržan i usvojeno. Čestitamo izvjestiteljima. Sada e, Jane Morris, Put bijele golubice, samo inicijativa mišljenje. Jane.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 Zaista mi je drago da sam danas među vama. Ovo je bio dugaj dan, ali eto, ovo nije ipak kraj dana. još ima stvari pred nama. E, oprostite, ja e, još nisam sva svoja jer sam u Brexit blozu. Ali zaista očajnički mi treba u ovim vremenima da e, malo e, nam svima poboljšam raspoloženje. A put Bijele Golubice upravo i ima taj smisao. Radi se o igri riječi, radi se o nečemu što je više od puta mira. To je način života, življenja i načina na koji se vodi Europa, pa čak i svijet da budu bolji. Jer e, živimo u nekom vrsti ludile podjela e, i, vizija u, koje smo prošli kroz prošlost i ponovno nam prijete. Europska unija mora koristiti to iskustvo kako bi se zalagala za sprječavanje sukoba, tako što će promicati načela mira međusobnog poštovanja e, i razumijevanja ta načela na kojim je utemeljena. Europska unija sada se nalazi u egzistencijalnoj situaciji, naime egzistencijalna pitanja se postavljaju između ostalog i zbog Brexita. I potrebno je jasno vodstvo i jasne smjernice i treba sa sobom povesti i građane. Naš predsjednik govorio je o renesansi, ali upravo nam je to potrebno. Ponovno rođenje Europske unije ali istovremeno trebamo nešto što će nam ukazivati put. Dakle, put bijele gozubice zapravo je program e, na putu gdje će aktivno sudjelovati europski građani. E, stvorit će novu budućnost e, na temelju konačne misije, dakle mira na kojem bi je utemeljen a put će postati u sjevernoj Irskoj, od kuda je u šestom stoljeću Kolumbanus krenuo prema Europi. On je onaj kojeg se nazivaju svecem zaštitnika Evropske unije i prvi koji je ispomenuo riječ Europa. Taj put mira, dakle, prolazi kroz mjesta gdje su i otako osjetili e, ratovi i nemiri, Flandrija, Balkan, Nikozija i zapravo će na taj način povezati dva otoka koje su podijeljena. Kroz to proći će kroz ljude koje imaju različiti e, izgled, ras, urod i tako dalje, ali svi su ljudska bića i svi dijele tu humanost. Biće to dakle put realnosti i da će trodimenzionalni aspekt tog puta. Sve se to već razvija. Taj put kao i online verzija koja će imati mogu postati novi učbenik povijesti za našu djecu. Jer će djecu učiti o iskustvu e, o tome kako Europska unija izgrađena na miru. I za kraj, ime Kolombanus e, nije slučajno. To je zapravo od latinskog bijela golubica. Njega su opisali kao sveca zaštitnika europskog jedinstva. Ironično je da je on krenuo u onome što je danas Sjeverna Irska, nekada je to bila Irska. Dakle, da je upravo taj dio sada u središtu oluje koja se podigla oko Brexita. I e, to je isto tako mjesto gdje je e, dogovoren bio sporazum e, na Veliki petak u Irskoj. Dakle, ovaj put bijele golubice trebao bi širiti mir u svijetu i širiti vrlo jasnu i jaku poruku postojeći mnogim stoljećima, a to je kad se što se hoće, to se može. Hvala lijepa. Evo, oprostite što nisam za početak odmah čestitala studijskoj kupini, svim kolegama i predsjedniku. Oni mi dopuštaju jer imam tu strast za kreativnost i ono što je također jako važno, bili smo u Belfastu i tamo smo vidjeli mm, bedeme, dakle zid mira, nešto što je dijelio dakle, tu e, graničnu crtu i eto, to sam uspjela svima dovesti, prenijeti. Hvala lijepa Jane. Sada završavam sa ovim popisom. Irene Olfader prva ima riječ. Hvala lijepa i hvala e, Jane izvrsnom mišljenju. Zaista mislim da je jako važno u ova vremena tolikih e, pregviranja kad nam prijeti Brexit, da se vratimo u naše korijene i zašto se uopće Europa organizirala. I moramo imati plan gdje budući naračaj će znati, shvatiti i osjetiti poveznicu između Europe i mira. Mislim da je to nešto što stoji i što vidimo u vašem odnosu prema projektu Bijele Golubice. Ja sam uložila amandmane za kojeg se nadam da ću ojačati samo mišljenje. E, kako bi se bijela golubica razgranala i kako mladi ljudi u Europi ne bi samo išli tim putem, već bi jednostavno prisvojili načela i ideje i zaista osjetili što znači ta perspektiva mira. Vijeze između Škotske i Sjeverne Iske vrlo su jake. Jane je govorila o Kolombanusu. Ja sam kad smo govorili na, sastanku Sveti Kolumb koji je pokopan na Ajoni je on e, također vrlo značajan svetac koji je došao u Škotsku na Ajonu e, iz Irske i mislim da je jako dobro da se i njega spominje u amandmanima. U svakom slučaju moramo raditi na solidarnosti i e, moramo E, omogućiti da pozitivne stvari prevladaju mir. Hvala Arina. sada Jonathan Peel. Hvala lijepa. Dopustite i meni da čestitam Jane na izvrsnom mišljenju. Uvijek je dobro čuti kada, da je neki Irac uspješan E, u ranom srednjem vijeku mnogi uspješni Irci, nekolicina njih su donijeli puno obrazovanja u Europu i mislim da je ovo dobar trenutak da to sada spomenemo. Tim prije što se sada dovosti u pitanje sporazum s Velikog petka, a to se nije činilo u posljednjih 20 godina i sad se puno govori o tom sporazumu. Europska unija se organizirala oko mira i povjerenja i to je nešto što stalno moramo ponavljati i zato ja ostajem predani Evropljanin. Podijeljenost otoka Irske je bila ona koja me prva ponukala da se zainteresiram za europski ideal. Puno sam se time bavio kad sam bio na studiju, što je bilo davno. Ja zaista ne želim da se vratimo na onu situaciju koju smo nekada imali, a to je e, prava tvrda granica preko Irskog otoka. Vrlo je važno da se prisjetimo da se ne radi samo ovdje o Irskoj već, e, ili pak Cipru, već postoje i drugi skriveni sukobi koji nisu izbili zbog europskog ideala. Nadam se da niti jedan od njih neće isplivati na površinu. A jedan dio mišljenja koje ste napisali mi se jako sviđa, to je naglasak na obrazovanje. Kao što je rekla Irini, dakle, mladi ljudi će se time baviti kako ne bismo stalno išli gore dole. Obrazovanje je zaista bitno za budućnost koja će biti mirna. Hvala, Pirko Ranema ima riječ. Hvala lijepa. Htjela bih čestitati Jane na ovoj divnoj inicijativi. Putovi mira nam zaista trebaju i to naročito sada kada gubimo vrlo vrijednog člana naše zajednice. Druga stvar o kojoj sam počela razmišljati jest da će nam također trebati i više takvih putova. Možda će u budućnosti se moći izraditi jedan takav put na istoku Europske unije. Bilo bi dobro da se ljudi mogu susreti, zajedno e, šetati, uživati u prirodi, a u Sjevernoj Irskoj, zašto to ne bi postojalo? Svima bi bilo drago da tamo odu, naročito preko ljeta, kada sunce nikada ne zalazi i možete zaista ostati budni cijelu noć, uživati u ljetu, u prirodi, u e, ljepotama toga što ste tamo. U svakom slučaju ovo je jako dobar prijedlog i nadam se da će se proširiti na druge dijelove Europe. Hvala lijepa. Sada Mantus Mavromatis. Hvala lijepa. Imao sam čast da predsjedam studijskom skupinom. Zaista sam u tome uživao i zaista nam je, smo svi bili zahvalni Jane na njenoj kreativnosti. Ona je stvarno visnjonar koji vjeruje u mir i pomirenje. Bili smo u Belfastu u sjevernoj Irskoj i tu smo stvarno shvatili puno o toj situaciji. Europska unija mora zaista biti ponosna na to. Stvarno mislim da nije bilo Europske unije, ne bi bilo mira i povjerenja u sjevernoj Irskoj. Trebate promicati i reklamirati ta postignuća oko mira i ne smijete oklijevati o tome govoriti. Sav taj posao nije završen, puno toga treba napraviti. Međutim, nažalost, zbog ovog fijaska koji predstavlja Brexit, cijeli projekt mogao bi propasti za slučaj da sve strane koje u tome sudjeluju ne postupe vrlo oprezno. Postičem Jane da nastavi raditi ovako dobro, ne samo u Sjevernoj Irskoj, već i na razini cijele Europe, te da promiče Europsku uniju kao nešto što donosi mir i povjerenje i da nam e, prenese najbolje prakse koje će ponuditi drugim e, državama Europske unije, već i e, drugim zemljama u svijetu. Primjerice, Kolumbija je dobar primjer kada smo mi znali ukazati na pravi put. Hvala puno, Jane. Hvala, a sad nisam Komorovski na dvije minute. Hvala, e, draga Jane, za razliku od drugih. Ja vam neću čestitati. Ja sam e, mađar i u Mađarskoj se čestita nekome kada se u nečemu uspije. U ovom slučaju ne možemo govoriti o uspjehu jer govorimo o Brexitu. Ja sam, e, kad sam bio u predsjedništvu, bio protiv ove inicijative i glasala sam protiv toga jer mi se činilo da na takve stvari ne treba e, bacati novac s obzirom da će doći do Brexita krajem ožujka. Međutim, sad sam shvatio i kad ste se vi osvrnuli na podijeljeni otok, mislim sada da je vrlo važno što ste ovaj prijedlog načinili. A što se tiče ovoga o čemu smo malo prije govorili, lažnih vijesti i dezinformacija e, do kojih dolazi u e, susjedstvu e, Evropske unije, e, Rusije, Ukrajine, dakle to je za moju i neke druge zemlje zaista blisko susjedstvo. Tu mislim da je vrlo važno da se igra važna uloga o miru i stabilnosti. Jučer sam vaše sunarodnjake pitao na jednom sastanku e, kakve su najnovije vijesti vezane za Brexit. I oni su mi rekli jučer, dakle 20. ožujka, rekli su da i dalje ne znaju kako će se stvari razviti. Prema tome mislim da je vrlo važno da ste radili na ovom projektu. Ne mogu vam dakle čestitati, ali mislim da je ovo jedan jako dobro utemeljen projekt. Hvala i za kraj Arno Metzler. Gospodine predsjedniče, draga Jane, dragi kolegice i kolege, ja dolazim iz zemlje koje je mogu srušiti zidove u središtu same Europe i za neke je to bilo neočekivano. Stoga me u toliko više e, pogodilo kad smo mi kao skupina treća posjetili vidjeli zidove u Irskoj koje bi tamo trebalo promatrati kao peace walls, kao zidove mira. Međutim, ja se sjećam i kad smo bili na Cipru, Nikozija i vidjeli smo isto tako e, zidove. Ove opomene i znamenja koji imaju takav značaj međusobno povezati nešto e, što je Jane inicirala. Ja nam želim svima e, čestitati na tome što ćemo podržati kolegicu, što će ona to dalje pratiti i voditi, jer na taj način možemo dalje pratiti jedan e, proces. U Europi postoji puno mjesta koje treba podržati, Sjeverna Irska, E, Cipar e, trebaju tu prevladati svoje granice i stoga vas sve molim da snažno poduprete ovo mišljenje kako bi e, tu mogli odastati jedan jasan signal. Hvala lijepa. Thank you so much. Can you say some answer in one minute? Možete li nešto reći u jednoj minuti kao odgovor? Hvala. ja ću to reći brzo, možda ne u sekundi. Prije svega hvala svima na velikoj podršci. Nada je ono što nam treba. I da Brexit je svud oko nas i e, žalosni smo zbog toga, ali moramo se boriti za ono što je dobro, što je najbolje. A još jedna stvar je košta koliko košta. Ništa ne košta, ne morate graditi ceste, možete ići biciklom ili motorom po već postojećim putevima. A zatim faktor obrazovanja koji je vrlo važan. Da, i znam da su danas, današnja sva mišljenja takva, ali virtualna stvarnost je e, nešto drugo, a putovanje po cestama Flandrije, Nizozemske, Balkana, netko je rekao da to treba proširiti na Ukrajinu, Škotsku, Sjevernu. Da, u amandmanima ćemo i o tome govoriti. E, evo, meni komplimenta ako mi neko kaže može li to doći do mog, e, moje kuće. Ako svi možemo početi hodati cestom Bijele e, Golubice koja je pravi e, put. Ja u to vjerujem i mislim da možemo napraviti nešto što nešto znači Europi i nama i građanima Europe. Uključimo se ovaj projekt i jednostavno hodajmo putem Bijele Golubice. Hađajn. Sad idemo na amandmane. Amandman broj 1 se usvaja. Je li netko protiv? Broj 2 se usvaja. Ima li netko protiv? Ne. Amandman 3 također se usvaja. Netko protiv? Ne. Idemo konačno glasovati o ovom mišljenju. Dakle, ovo je put bijele golubice, predlog globalne strategije za izgradnju mira pod vodstvom Europske unije. Izvjestitelj je za Jane Morris. Otvaram glasovanje. <laughs> Zatvoreno glasovanje. 164 za 3 protiv. Usvojeno. Bravo, Jane. I ja zaista želim zahvaliti Jane na ovom radu. Ovo je počelo kada sam bio predsjednik e, skupine 3 i ovo je nešto što je vrlo zanimljivo. Ja ću biti u Belfastu kada pod bijele golubice bude otvoren i bit ću u okazi e, na inauguraciji e, kraja ovog puta što god da se s njim dogodi. Hvala puno. Prije nego idemo dalje. Molim da nešto e, komentiram. Radi se o tužnom e, događaju koji se dogodio u Italiji danas poslije podne, vrlo blizu Milana. Jedan autobus sa 51 učenikom, studentom kojeg je vozio službeni vozač iz Senegala odluč, e, vatra je otvorena na autobus e, kako bi se osvetilo za ljude koji umiru na putu e, po sredozemlju. Ali na sreću nitko od djeca nije ozlijeđen jer je policija brzo reagirala i počinitelj je uhvaćen. No najvažnija stvar je sljedeća. Italijanski koordinator Evropske radne skupine protiv dezinformacije i lažnih vijesti je već e, e, u sljedećih sat vremena pokrenuo vrlo snažnu kampenju protiv trolova koji su se počeli javljati na internetu i počeli su ciljati migrante, počeli su e, pozivati na nasilje, nasilje uzimati e, crne e, građane kao ciljeve. Znači, mišljenje o kojem smo e, upravo glasovali prije ovoga je vrlo e, jasno i pokazuje kako je ovo prijetnja našoj demokraciji i našem društvu i kako je to ozbiljna prijetnja. Sada pozivam Mihaj Vasku zbog e, toga što je što je nađen kompromis da to predstavi pa možemo zatvoriti i tu točku. Uskoro možete pročitati. Da. Ponosan sam što mogu objaviti da smo se dogovorili oko kompromisa između skupine 1 i 2 o točci 6.4. Sad ćemo početi cijeli odjeljak. Digitalizacija, automatizacija i umjetna inteligencija i tako dalje e, zahtijevaju e, vrlo brz odgovor kao i hitno investiranje u kvalitetno obrazovanje i e, jer Europa sada zaostaje u usporedbi sa drugim e, gospodarskim silama i mali je postotak BDP-a koji se troši na to. E, radna snaga treba vještine koje će se suočiti sa promjenama u kompetitivnom okruženju. Evo kompromisa. To znači da postoje zajednički interes i zajednička odgovornost e, poslodavaca i zaposlenika da doprinose obrazovanju i doživotnom obrazovanju za mlade i odrasle koji će dovesti do uspjeha uh, u um, obrazovanju radnika i zajedno sa Europskom unijom, državom članicama, socijalnim partnerima i drugim relevantnim organizacijama iz civilnog društva. A nastavak je zadnja rečenica, tako će europsko gospodarstvo biti više digitalno i E, uspjet će preći na e, novu tehnologiju, a to će doprinijeti boljim uvjetima rada i života, uključujući stvaranje radnih mjesta i ravnopravnijeg društva. Hvala za e, to što ste pomiješali ova dva teksta i sada tu nema nikakvog sukoba. Je li netko protiv ovoga? onda ćemo validirati formalno i glasovanje o dva amandmana. Sada stavljam na glasovanje cijeli, cijelo ovo mišljenje koje je tražilo rumunjsko predsjedanje. Sada otvaram glasovanje. Hvala you. The is... Hvala, glasovanje. 147 za, 6 protiv, 9 suzdržanih. Dakle, usvojeno je mišljenje i čestitam izvjestiteljima. Sada Izabela Kanjo, imamo još četiri mišljenja koje treba usvojiti. Moja je odluka zajedno sa potpredsjednicima da dozvolim samo jednu minutu za raspravu i intervencije. Moramo biti jako strogi s vremenom i moramo e, završiti na vrijeme. Izabela, izvoli imaš riječ. Bien, U redu, u tom slučaju prelazimo na sljedeće mišljenje, a to je REX 505, povezivanje Europe i Azije, temelji za strategiju Evropske unije. Naš izvjestitelj je Jonathan Peel. Imate tri minute, gospodine, i molim da se svi držite vremena koje vam je dodijeljeno, jer imamo jako malo vremena. Izvolite tri minute umjesto pet. Hvala, hvala najljepša. Jako mi je drago što sam ovdje i drago mi je da mnogi od vas ste još uvijek ovdje večeras. Ovo mišljenje je trebalo napraviti u kratkom vremenu jer je trebalo doći na plenarnu sjednicu ožaku. i to nema ni uopće veze s onim što se događa preko vode jer naš odgovor je zatražilo zatražio u roku četiri mjeseca i obzirom da je tak zahtjev došao pred Božić, imali smo zapravo samo tri mjeseca da ga pripremimo. Zahvaljujem i tajništvu i studijskoj skupini na podrški, a stadijskoj skupini također za njihove prijedloge koji su bili jako korisni. Ova zajednička komunikacija još uvijek e, je nešto što jako razočarava jer je puno značajnih procijepa i nedostataka, puno strateških e, nedostataka E, to je jedna šansa koju nismo uspjeli e, iskoristiti. U ovom, e, mišljenju ima 17 nedostataka, mogli bi ih biti više da nam je prostor to dozvolio. Ima jako puno, jako malo friškog razmišljanja, nema plana, nema ideja gdje Europa želi biti za 10 godina odnosi, jesu li oni komplementarni ili su e, e, konkurentni sa Kinom, Japanom, Indijom, Indonezijom, i puno je globalnih e, e, gospodarstava u Aziji, ali i izazova, ne samo u Kini, već i Iranu, ali komunikacija po meni pokazuje jako malo razumijevanja Azije i njezinih raznolikosti. Ništa tu nema o strateškim inicijativama koje dolaze iz e, Europe, iz, iz Azije, samo izazovi iz Japana, Kine, Indije ili bez obzira gdje. Evropska unija ima e, sporazume sa Japanom, Singapurom i e, e, Indijom, ali to se ne spominje. Što je sa trgovinom? O tome smo ranije govorili. Civilno društvo i tijela promatranja, to je nešto što je novo u Aziji. Ništa se tu ne spominje, ništa o socijalnim razmatranjima o kojima bi trebalo razgovarati. Jedva da se spominje Indija, ali prije svega ne spominje se E, kineska inicijeva jer, ali svaka zemlja u Europi i Aziji mora gledati kako će odgovor e, biti Evropske unije, kako će e, odgovoriti na tu i, i, inicijativu. Ako svijet potpadne pod sferu utjecaja, onda bi Kina mogla dobiti utjecaj E, pod BRI-om. E, e, je li to više prijednja ili šansa? Kad počnemo razmatrati detalje, energija je jako veliko pitanje i strateški izazov za CO2, zatim nema ništa o vodi, ništa o okolišu, ništa kako ćemo reagirati na to da se Trumpov kao iz Pariškog sporazuma. Transport. Mi samo ponavljamo ono što smo već eh, eh, predložili 2011. i 2015. Ništa ne govorimo o digitalnom gospodarstvu, a povezanost između ljudi je ono što najviše nedostaje ovome izvješću. Hvala najljepše. Puna. Hvala gospodine Pil. Rasprava izvo... Ja pozivam i Islavovu koja se javila i molim da e, im se prisjetite da imamo samo minutu pogovornikov. Hvala najljepša. Hvala Jonathanu na ovome mišljenju. Komunikacija je zaista došla u pravo vrijeme i mi podupiramo fokus komunikacije o e, povezanosti koja bi trebala biti održiva. Drugo, komunikacija je zapravo ozbiljno nedostaju e, e, šanse i e, Jonathan Peele je to jako jasno naglasio u tekstu i zapravo značajne strateške nedostaci su jako dobro popunjeni prijedlozima koji su dati u ovom prijedlogu u ovom mišljenju ja ja se nadam da će sva naša mišljenja biti uzeta u obzir e, od strane komisije vijeća. Hvala Jonathan, hvala cijeloj skupini. Najljepša hvala. gospođe Slabova i hvala što ste se držali e, vremena, a sada pozivam gospodina Macolo, izvolite. Hvala lijepa. Ja želim naglasiti važnost ovog mišljenja jer e, sam ja također, e, to možemo dakle vezati i sa komunikacijom koju je načinila komisija prošlog tjedna u svjetlu sastanka na vrhu između Europske unije i Kine koja će se održati u travnju. I u mojoj zemlji će se govoriti upravo o toj inicijativi. Htio bih još nešto reći. Komunikacijske mreže, prometre mreže, energetske mreže, e, to je nešto što je jako pod utjecajem ove inicijative. To je nešto što zaista predvodi u velikoj mjeri u današnje vrijeme. Ali europske su tvrtke tu ponekada u lošem u e, lošoj situaciji. Osobno sam time sustrao u Indoneziji i drugim zemljama i mislim e, da europske e, pa poduzeća također moraju sudjelovati i organizirati se kako sudjeluju javnim načinom baš kao što to rade Kinezi. Gospodin Pater, izvolite, imate reći. El señor Pater. Gospodine Pater, izvolite, imate riječ. Najviša hvala. Ja mislim da je ova komunikacija također jedna izgubljena šansa. Ja mislim da nije moguće tretirati koncizno tako komplikacirane odnose između Europe i tako ogroman partner kao što je recimo Kina. Imamo spremljeno je summit Europe i Azije, ali to ne bi trebala biti osnova za naš pokušaj da popišemo sva pitanja koja imamo e, između nas ono što nedostaje, a čini se najvažnijim od svega, je izvjestitelj predstavio u svom mišljenju ja, jako dobro, Jonathan, čestitam. Nema se puno vremena, niste imali puno vremena, a morali smo jako brzo raditi, kao što kažete. Dakle, u ime našega odbora šaljemo vrlo jasnu poruku da e, pitanja koja se tiču Azije treba e, tretirati e, puno ozbiljnije i dublje. Hvala. Najviše hvala gospodine Pater. A sada izvijestite još opet ma riječ. Imate dvije minute, ne više. Ako možete i kraće, još bolje. I dakako, imat ćete vrijeme da predložite amandmane. Ja zahvaljujem troje govornika i puno je slonova u ovoj prostori, ne samo Kina, a komisija je zapravo objavila 13 stranica dokumenta o nečem kao što je ovo, to je velika, jako izgubljena šansa. Hvala gospodin Pil. Dobro, a idemo onda na amandmane. Imamo četiri amadmane, dva kompromisa koji su već usvojeni. Počinjemo sa eh, amadmanom broj 3. Na to imamo kompromis koji će predstaviti gospodin Pil. Da, o ovome se jako puno raspravljalo, zapravo puno više nego što sam mislio i više ljudi bilo uključeno. Moram li pročitati kompromisi ili ljudi mogu to pročitati sami? Želite da pročitam? Dakle, to je nova točka 4.2.2 koja sada glasi Odbor e, e, kaže da što se tiče Afrike postoje e, instrumenti Evropske unije koji ne postoje za Aziju i to znači da su ta poslovni subjekti u nepovoljnijoj poziciji. Mi vjerujemo da komisija sada mora proširiti svoju politiku koju ima u Africi i da mora investirati e, kako bi pokrili investicijske rizike i u Aziji kao i drugim dijelovima svijeta. Takva podrška će e, e, poštovati prava radnika u trećim zemljama koje primaju strane ulagače i strane ulaganja. Najljepša hvala za ovo. Ima li bilo kakva primjedba na ovaj kompromis, u tom slučaju možemo ići na amandman 1. E, Nitko se dakle nije suprotivio. Dakle, amandman 1. Gospodin Morkejs e, usvaja se u redu. Hvala. Amandman broj 2 također gospodin Morkis i mislim također da je usvojen. Ima li e, zapravo netko da se ne slaže? Ne. U tom slučaju idemo na zadnji amandman broj četiri, koji je predložio gospodina Sola. Imamo kompromis koji će predstaviti gospodin Pil. Da, ovo je još jedan e, kompromis i imamo novu točku 1.6 koja glasi odbor vjeruje da Europska komisija mora proširiti E, instrumente vanjske politike Evropske unije koji podržavaju konsorcije i u Africi e, pod e, okriljem Invest EU da pokriju i Aziju i druge dijelove svijeta. Takva podrška će se poštovati prava radnika i proceduru nabave u trećim zemljama u kojima se vrše strana ulaganja. Odlično, hvala. Ima li netko tko se ne slaže s ovim kompromisom? U tom slučaju možemo glasovati o cijelom mišljenju. Otvaram glasovanje. Cerramos la votación. Zatvoreno glasovanje. U, mišljenje je usvojeno 132 protiv, jedno, jedan sudržani e, i e, čestitke izvjestitelju. E, siguiente dictamen es el dictamen SOC 570. Sljedeće mišljenje SOC 575 mogućnosti zapošljavanja za gospodarski neaktivne osobe, to je samo inicijativno mišljenje, izvjestitelj je gospodin Jose Custodio Leiriao. I zamolila bih ga da dođe tu k nama kako bi branio svoje mišljenje. El ponente tiene dos minutos para defender su dictamen. Izvjestitelj ima dvije minute. Tri. Hvala lijepa. Ja se zahvaljujem i vama i ostalima. Ovo mišljenje se uklapa u jednu studiju koju je proveo OECD. Imali smo jedno mini saslušanje na tu temu. U Europskoj uniji svaka četvrta osoba je gospodarski neaktivna. Postoji jedan veliki broj ljudi koji želi raditi, ali postoji tu čitav niz prepreka. Na primjer, slab pristup tržištu rada, nedosta iskustva, vještine, tu su zdravstveni problemi, e, moraju se brinuti za nekoga u obitelji. OECD je navela četiri prepreke za zapošljavanje. Ciljna skupina su mladi ljudi, e, domaćice, starije osobe i osobe mm, koji imaju probleme s invaliditetom. I e, komisije validirali rezultate, međutim radilo se o nečem vrlo skromnom, od tada je prošlo šest godina. Važno je tu imati određenu strategiju i poduzeti i političke mjere kako bi se e, pomoglo tim ljudima, kako se stvorili mogućnosti zapošljavanja za sve. Pogotovo za one osobe koji, koje žele raditi. Mislimo da je uistinu važno da države članice kod donošenja odluka te probleme i posebne potrebe svake podkategorije uistinu razumije. Bitna i ravnoteža između muškaraca i žena kao i kod drugih inicijativa. Kao što sam već rekao, Radi se o dobnoj skupini od 15 do 64 godine. Bitno je tu biti učinkoviti. Države članice se trebaju pobrinuti da agencije za zapošljavanje isto moraju imati određene vještine. Ako želite osobe uključiti, moraju biti svjesni njihovih kompetencija, vještina. To se mora odnositi na svaku pojedinu podskupinu Recimo, mogli bi se stvoriti portali s otvorenim radnim mjestima mm, ili programi, treninzi, obuka, mogućnost raznih vrsta pomoći ili jedna određena vrsta poslovnog osposobljavanja. Dobro. Samo bih želio još reći sljedeće. Moramo uzeti u obzir koje posljedice će imati digitalizacija. To će dovesti opet do tisuća daljnjih nezaposlenih Postoje tu različiti amandmani s različitim poticajima za države članice i komisiju. Evo, nažalost, više nemam vremena o tome govoriti. Hvala lijepa. Rasprava. Željela bih podsjetiti da imate samo minutu vremena. Gospođa Koli prva na redu. Gospođa Koli. Hvala lijepa. Htjela sam samo naglasiti jednu točku. Ovo izvješće, ovo mišljenje je uistinu vrlo važno. Trebate biti svjesni toga da postoje ljudi u EU. građani Europske unije. A čini se da se uopće ne pojavljuju niti jednoj statistici na tržištu rada, kao da i ne postoje. Jednostavno se ne pojavljuju u statistikama. I tu bi bilo vrlo važno kad bi oni imali pristup tržištu rada, kad bi se mogli vratiti na to tržište. Tu mislim na čitav niz ljudi, ne samo na one koji bi htjeli manje raditi, one koji istinu žele raditi, već oni koji žele raditi kako bi se osjećali korisnim po društvo. Dakle, taj osjećaj da ste od koristi, mogli bi nešto i zaraditi, i mogli bi mogućnost ostvarivanja određenih naknada, mogli bi omogućiti bolje život svojim obiteljima, poboljšati svoju egzistenciju. Dakle, mi govorimo ovdje o socijalnim pravima i uzevši to u obzir, u istinu trebamo reći da svi građani Europske unije imaju pravo na e, to da budu zaposleni. Dakle, moramo se pozabaviti ovim kategorijama stanovništvom i to na jedan vrlo konkretan način. Molim vas, podržite ovo mišljenje. Hvala lijepa. Gospođa Travalova je sljedeća. Hvala lijepa. Htjela bih potvrditi da se radi u istinu o vrlo važnoj temi i e, svi iz skupine za zapošljavanje, socijalne pitanje i građanstvo se mogu složiti s time. Svi u soku su glasali za to ja sam sudjelovao izradi određenih amandmana, ne mogu se s nekim stvarima složiti. Ako želite da se ljudi uključe na tržište rada, onda moramo obzaviti njihovim ambicijama, vještinama, ali naravno i uzeti u obzir potražnju na tržištu rada. Ne možemo ponud, moramo ponudu uskladiti sa tim potrebama. Svi mi moramo e, manje raditi, u 21. stoljeću postoje novi oblici rada i tu bilo kakvo smanjenje radnih sati nije dobro rješenje. Po mom mišljenju trebamo ići nekim drugim putem. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Mrzeski. Hvala lijepa. Gospodin Ispričavamo se, gospodin. Što se tiče ovog mišljenja, moramo se pa zabaviti s dvije stvari. Kao prvo, uloga nevladinih organizacija i lokalnih vlasti njihova uloga u pogledu toga kako doći do ljudi koji nisu aktivni tržištu rada. Te organizacije su njima najbliže i mogu doprinijeti tome da se oni vrate na tržište rada. Drugo, kad govorimo o tim barijerama koje postoji i zbog kojih se ne može pristupiti tržištu rada, Tu trebamo uzeti i obzir aspekt e, toga gdje ti ljudi žive, pogotovo ako se radi o ruralnim područjima. Ti ljudi su često isključeni s tržišta rada, nemaju dovoljno pristupa informacijama. Ali čestitam vam u svakom slučaju na ovom mišljenju. Hvala lijepa. Gospodin Osis. Hvala lijepa. U jednu minutu želim zahvaliti izvjestitelju i svima onima koji su pridonijeli izradi ovog e, izvršnog nacrta mišljenja. Također čestitam svim hrabrim članovima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora koji su i dalje u ovoj vijećnici u 19 i 15. Iznad svega čestitam izvjestitelju jer sada imamo dokaz da se radi o hrabrom čovjeku koji e, otvoreno gleda u oči socijalnim problemima u svim društvima i imao je hrabrost da kaže neke stvari koje neke spore. Kao odgovor kolegici Vladimiri koja kaže da ima alternativnih rješenja smanjivanju radnog vremena, pitam se koje su to mogućnosti jer kad god na nešto predložimo uvijek se su, nam se suprostavljaju dogmatska mišljenja. Dame i gospodo, sve se povećalo u posljednjim decenijama. Produktivnost, rad i tako dalje, ali isto tako i nezaposlenost. Ako nešto želite stvarno učiniti, napravite gest prema onima koji nemaju ništa. Hvala Gospođa Pontea. Željela bih vam se zahvaliti. Želim se zahvaliti i vama predsjedavajuća. E, Žela bih e, nešto reći o amandmanima. Govorimo dakle o barijerama s kojima su ljudi suočeni, o tome da nemaju dovoljno vještina, da nemaju dovoljno radnog iskustva, imaju neke zdravstvene probleme ili imaju određene odgovornosti unutar obitelji. Stoga smanjenje njihovog radnog vremena neće riješiti probleme. Smanjenje radnog vremena ne možemo riješiti to pitanje vezano uz njihove vještine. Postoje države gdje postoji veliki deficit radne snage i smanjenje radnog vremena bi e, stvorilo veliki broj problema poduzećima, a i ukupnom okruženju. Hvala lijepa. Gospođa Enđova je sljedeća. Ovo je uistinu e, jedno analitičko mišljenje koje je fokusirano na određene skupine. Tu se izvjestitelj e, fokusira na posebne skupine, manje skupine, e, ljude koji su dugoročno nezaposleni i ono što je tu najbolje kod ovog mišljenja je da se govori o tom važnom aspektu da moramo imati poticaje za te programe i to je nešto što će biti uistinu vrlo učinkovito. Hvala lijepa. Muchas gracias. Eh, el ponente puede contestar... Eh, Hvala lijepa, izvjestitelj. Želite li nešto reći? Imate dvije minute. Zahvaljujem kolegama na svim komentarima vezano za ovo mišljenje. Želio bih nešto reći vezano uz neke konkretne komentare. Između ostalog se radilo o skraćivanju radnog vremena. Međutim, Većina ljudi koja još ovdje radi šest dana u tjednu, sve tamo negdje do sredine 60 kada smo počeli raditi pet dana u tjednu, bila je to velika promjena. Međutim, to ne znači da će se onda više osoba zbog toga zaposliti. Ponekad to ide u suprotnom pravcu. Međutim, trebamo ponuditi posao onima koji istinu žele raditi. To se prije svega e, to će prije svega biti bitno <clears throat> za deset godina, jer znamo za deset godina će digitalizacija još više napredovati imat ćemo vojsku nezaposlenih i potreban nam jedan odgovor za te osobe. Tu bi možda javne službe trebale intervenirati, a i privatni sektor. Mjere se moraju provesti. Htio bih se zahvaliti kod svih kolega koji su podržali ovo mišljenje. U budućnosti ćemo nastaviti s radom na ovom mišljenju. Jer tu se radi pitanjima koje su bitne za ljude. Hvala lijepa. Sad imamo amandmane. Imamo četiri amandmana. Rečeno je da je prvi amandman povezan sa jedan odnosno sa tri možemo to zajedno e, razmatrati jedan i tri Dobro, idemo onda amandman po amandman. Amandman 1. Dakle, treba dio teksta prekrižiti. To je odbijeno. Možete li nam u jednoj minuti to objasniti? Tko je za amandman? Gospođa Pavalova, izvolite. O kojem amandmanu sad govorimo? Ako je to grupa 1, onda to moramo objasniti. Ako je izvjetitelj to odbio. Creo que primero hay que presentar la enmienda. Mislim da prvo trebate predstaviti amandman ili podržati. Imate minutu za to. Dobro, kao što sam rekla to prethodno, ja se ne mogu složiti s tim da želimo smanjiti broj radnih sati tjedno. Mi smo imali iskustva u socijalizmu u Češkoj i to nije rješenje. Dakle, da imamo manji broj sati i da sve nekako stavljamo na istu razinu. Mi jednostavno želimo pomoći tim ljudima i uključiti ih na tržište rada. ili izvolite, imate minutu. Pa već sam dao odgovor. Jedna mogućnosti od nijedne mogućnost. se sastaju u tome da se smanji tjedni broj sati rada. Tako nešto smo već imali i prije. Recimo može se tu tražiti veća produktivnost ili veći broj radnih sati ili da se to blagostanje bolje podijeli među raznim čimbenicima. Ne znam zašto bismo ovo sada ovdje trebali prihvatiti. Ovo ova dva amandmana su u stvari već prije bila odbijena. Dobro. Idemo onda glasati o tome. Idemo glasati o amandmanu. Otvaram glasovanje.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 Dakle, 42 za, protiv 63, e, suzdržanih 5 i time odbijamo amandman. Dobro. Idemo dalje na amandman broj 2. To je izmjena teksta. I to je izvjestitelj odbio. li bi netko htio objasniti amandman, e, govoriti za podršku amandmana. Jedna minuta. Hvala lijepa. Ne znam zašto je izvjestitelj ne želi prihvatiti to. Jer ako želimo pomoći ljudima u pogledu integriranja tržište rada, moramo raditi s njima, moramo biti svjesni njihovih ambicija, njihovih ograničenja i trebamo vidjeti koja je potražnja na tržištu rada i to prilagoditi kompetencijama i vještinama tih ljudi. Ne možemo samo tako ignorirati mm, postojeću situaciju na tržištu rada, što je tvrtkama potrebno. I, dakle, situaciju takvu kakva je. Dobro. Izvjestitelj, jednu minutu. E, eu, não aceito, eu não esta alteração porque, de facto, esta gravação altera, altera o sentido e, do texto. E Radi se o amandmanu u kojem će se izmijeniti smisao samog teksta i izmijenit će samo dosljednost teksta. Iz tog razloga sam odbio ovaj amandman. Hvala. Prelazimo sada na glasanje. Otvaram glasanje. Se cierra el voto. zatvoren glasanje. 38 glasova za, 66 protiv, 6 suzdržanih odbija se. Amandman četvrti kojim se također namjerava izmijeniti tekst. Prihvaća se izmjena. Da li se svi slažete? Gospođa Hanavalova javi. Izvolite. Da. Nisam bila spremna na ovaj amandman kad da sam ga vidjela kad smo pripremali plenarnu. Nisam za, zato što se traži od države članica da se stvari, stvore kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ja smatram da države članice već imaju na nacionalnoj razini e, takve sustave. E, sustavi su različiti od jedne države do druge. Daću vam primjer Češke. Čim smo ušli u Europsku uniju i onda smo počeli govoriti o kvotama. Same e, organizacije osoba s invaliditetom bile su tome protivne. Hvala. Sada minuta izvjestelju i onda ćemo glasati. Ok, obrigado. Eh, e, varš vários países europeus que Nekoliko europskih zemalja ima primjereno zakonodavstvo za uključivanje osoba s invaliditetom u poduzeća. Portugal je predvidio kvotu koju će uvesti ove godine. Druge pak zemlje nisu predvidjele kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Stoga sam ja predložio da Europska unija i države članice razmisle o tom pitanju te da naprave minimalnu kvotu. Dakle, minimalni broj osoba s invaliditetom. kako bi e, puno lakše uključili veći broj osoba s invaliditetom u poduzeća. Prelazimo odmah na glasanje. Otvaram glasanje. No puedo darle a usted más tiempo que Se cierra el voto. Zatvaram glasanje. 62 glasa za, 41 protiv, 5 suzdržanih glasova. Amandman se usvaja. Sada prelazimo na posljednji amandman e, kojim se želi ukinuti jedan paragraf. To je dakle isti amandman kao onaj o kojem smo glasali. Radi se o identičnom tekstu, prema tome automatski ga usvajamo. Isti kao gospođa Ravalove. Gospođa Ravalova. Ne. Ono što ja moram reći da u ovom tekstu i u zaključcima se kaže da se e, glasa posebno i postoje razlozi za to. Dopusti mi da objasni ovaj amandman. Već sam objasnila zašto se ne slažem. Ja imam samo jednu minutu, pa onda sada postepeno objašnjavam razloge. Naime, izvjestitelj je zaboravio reći da je e, smanjivanje e, tjednog radnog vremena uvedena u Portugalu, a ne u cijeloj Europskoj uniji. I mnogi zapravo ovdje e, su drugačijeg mišljenja jer e, ovo ono ne predstavlja mišljenje svih iz ovog odbora. Ali ne stavljamo sada ponovo na razgovor, na mogućnost da se kolege suprotstave. Radi se o nečemu što je uvriježeno pravilo u ovom e, odboru već 15 godina barem. Kada smo o nečemu govorili, tekst je identičan, onda je, e, se ne glasa ponovno. Ja ovdje jednostavno branim proceduru, naš poslovnik, a ne sadržaj. E, da, smatram da smo gospođe i dali mogućnost da se javi za riječ. Međutim, bez obzira na to, o ovom amandmanu neće se razmatrati jer prema našem poslovniku ako smo jedan amandman već izglasali, onda ga ne glasamo ponovno, ovaj smo već izglasali. A sada, dakle, možemo preći na glasanje o cijelom mišljenju. Ono, gospođo Trabalova, e, želite li još nešto reći? Pa ne želim se miješati u poslovnik i naš postupak, ali ovo pravilo nismo uvijek poštovali. Čak i na posljednoj plenarnoj govorili smo o jednom delikatnom mišljenju, a Amantman amandman je glasan kako u samom e, cjelini teksta i u zaključcima. Ovisi o tome što se kome sviđa. Danas, eto, nećemo glasati o tome. Međutim, amandmani e, trebamo prihvatiti su zapravo ovdje dio teksta, pa mislim da nije problem da se i o njima glasa. Pa, kao što sam malo prije rekla, glasat ćemo o tom mišljenju. Otvaram glasanje.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 Eh, a favor 97, en 20. Dakle, 97 glasova za, 20 protiv, 7 suzdržanih. Mišljenje se ovim usvaja. Ja sam reći gospođi Rvalovoj i svima prisutnima da smo ovdje postupili sukladno članku 55. točkoj 4. novog poslovnika koji je u ovom smislu vrlo jasan. Eto, htjela sam dati i to objašnjenje e, kako biste znali na temelju čega smo e, postupili. Čestitam izvjestitelju na ovom izvješću i puno se zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ćemo preći na mišljenje REX 506. Radi se o obrazovanju u Euro-Mediteranskom euromediteranskom području. Izvjestiteljica je Čincija del Rio. i eh, Hvala lijepa, Izvolite, imate tri minute. tri minute, jedva eh, eh, imam vremena udahnuti. Ovo je informativno izvješće rezultat zajedničkog rada koji smo ostvarili ne samo na stručnoj skupini, već i u Euromed odboru i e, ovaj e, smo prijedlog teksta predstavili na Euromed summitu, a uklopili smo kasnije i primjedbe s tog e, sastanka na vrhu. Mi nećemo ovdje dati iscrpnu analizu obrazovanja i strukovnog obrazovanja u euromediteranskoj regiji jer postoje različite mjesta gdje se to istražuje, primjerice u centru u Torinu koji imaju puno mogućnosti za takve analize. Mi smo ustanovili neke zajedničke momente i krenuli smo od zahtjeva koji postoji da se koordiniramo s drugim donatorima u toj regiji, bilo međunarodnim organizacijama, bilo aktivnim državama na tom planu. Postoje dakle programi za pojedine države i e, ne želimo da se radi koordinirano, a ne e, sasvim e, nekoordinirano kao što se radi sada i često se pritom baca i novac. Dakle, Europa bi trebala predvoditi osim toga euromediteransko područje ima e, vrlo je značajno u političkom smislu za Europu. Postoje tri okosnice koje idu od temeljne e, obrazovanja do visokog obrazovanja. Drugi je dakle strukovno obrazovanje, a treći je prelaz sa strukovnog obrazovanja na prakse u poduzećima. Dakle, tu bi se pokrenule aktivnosti i u poduzećima. Sasvim je jasno da gospodarska kriza i politička nestabilnost nisu omogućili da se ulaže sustavno na srednji i dugi rok. Zapravo se samo ulaže na kratki rok i dakle bavi se tek neposrednim budućnosti. Mi smo naročito radili na temelju osnovnog obrazovanja, naročito djevojčice. I ustanovili smo da države zapravo nisu odgovorne u stvaranju učinkovitih i kvalitetnih sustava. Strukovno obrazovanje nije atraktivno, programi su vrlo stari, a i škole E, nisu e, one koje mogu zaista dati stručno e, obrazovanje. Puno smo se pokušali usmjeriti na same prakse koje organiziraju neka europska poduzeća, ali u svakom slučaju trebalo bi izraditi sustav barem šegrtovanja na razini poduzeća i to bi sve trebalo im pratiti tečaje koji će biti transnacionalni kako bi ljudima dali iskustvo u radu. Evo tu ću stati jer nemam više vremena. Hvala vam lijepa. Prelazimo sada na raspravu pa ću sada dati e, riječ gospođe Varaskina i jednu minutu. Ja jednostavno želim čestitati izvjestiteljici vrlo bogato i korisno e, izvješće da ljude sa sredozemlja, da vidi kakva je situacija u tim zemljama. Vaš je pristup jako važan, jer ako se usmjerite na probleme u jednom sektoru i ulazite u detalje, mi se ovdje naravno ne natječemo sa institucijama koje imaju baš e, to kao zadatak, Međutim, oni uvijek govore i ostaju na političkoj razini, oni ne govore o samoj provedbi, nemaju kontakta s e, civilnim društvom, niti kao mi kontaktiraju mlade ljude, što je bio moj slučaj na jednom od sastanaka. Pozivam dakle i druge regije da prate taj pristup, da se usmjere na jednu stvar i onda zađu u dubinu. Hvala. A sada dajem riječ gospođi De Felipe Letone. Hvala lijepa. Najprije zahvaljujem gospođi Del Rio, našoj izvjestiteljici koja je zaista dobro radila i zaista mi je bila velika čast što mogu predsjedati E, tom e, stručnom skupinom koja nam je radila. E, bila sam i u Tarinu i zaista ono što smo vidjeli i što ste napravili je model za te zemlje, za zemlje Sjeverne Afrike, za zemlje mm, Bliskog istoka. Hvala gospođi Činci i Del Rio. Naporno je radila u kratkom vremenskom roku, dakle zaista je zaslužila pohvale. Hvala lijepa. A sada je na redu gospođa Pavić Rogošić ja bih također e, htjela čestitati Činci na izvrsnom e, mišljenju. sam nacrt ovog e, mišljenja je sam način e, e, nacrt ovog mišljenja je bio e, izvrsna potpora u razmatranju na samitu u torinu i pokazalo se da je ova tema obrazovanja i strukovnog osposobljavanja zaista dobro pogođena s obzirom da u regiji pogotovo u južnom dijelu mediterana zaista postoji visoka nezaposlenost pogotovo mladih u egiptu E, smo čuli da e, preko milijun mladih svake godine izlazi e, na tržište i s jedne strane visoko kvalificirani mladi ljudi ne mogu naći posao, a s druge strane postoji velika potražnja za radnicima s tehničkim e, vještinama i stoga je bitno da postoje dobri sustavi e, obrazovanja pogotovo ovog strukovnog e, kojima će svi imati pristup. nažalost ti sustavi u tim zemljama nisu dobro razvijeni kao što je rečeno i star... Aha, i staromodni su tako da evo e, podržavam ovo mišljenje i e, pozivam sve da glasuju za njega. Gracias. I por último, la señora Jelić. Hvala. I za kraj gospođa Jelić na jednu minutu kratko e, dakle nisam e, članica sok sekcije ali e, moram reći da pohvaljujem mišljenje koje se tiče ove tematike i mislim da ih moramo razrađivati i dublje. definitivno je najveći problem popularizacije takvih zanimanja pogotovo među mladima znači, odnosno mladom ženskom populacijom ali i razvijanje svijesti roditelja da je važno završiti strukovne kole škole koje omogućavaju siguran posao e, njihovoj djeci. E, ono što je vrlo, vrlo važno isticati, a to je broj e, praktične nastave, broj sati praktične nastave u realnom sektoru. Isto tako, vrlo je važno osmisliti kurikulume za novonastala suvremena zanimanja koja se danas traže na tržištu koji zapravo nedostaje. Bez povezivanja tržišta rada sa obrazovanjem nećemo dobiti E, kvalitetnu e, i kvalificiranu radnu snagu zato podržavam ovakva mišljenja i nadam se da ćemo ih e, i dublje razraditi kroz dodatna koja će uslijediti nakon ovog. hvala vam. Hvala. Sada gospođo Hvala svima za početak. Zahvaljujem gospođi De Filipe koja mi je zaista jako puno pomogla. Podijelili smo ovaj pristup s obzirom na druge e, euromediteranske samite. Učili smo temu, kao što je Boš rekla Tatjana, i isto tako ukazali smo na e, to, na to kolegama iz drugih odbora s južnog dijela sredozemlja. Dakle, htjela bih naglasiti ono što je zaista važan aspekt. Naime, radi se o dokumentu koji će biti work in progress. Radit ćemo i dalje na tome, time ću se baviti na sljedećim sastancima na vrhu, pa bismo vidjeli dakle i kakva je mogućnost napretka i napredak koji će se u međuvremenu ostvariti. Dat ćemo prijedloge dakle, kako europskim institucijama, tako vladama i međunarodnim organizacijama kao što je Međunarodna organizacija rada ili pak Svjetska banka. Treba se više koordinirati kako se ne bi mm, resursi e, trošili na krivi način. Isto tako postoje puno mladih ljudi koji E, trebaju se obrazovati i proći kroz profesionalnu i strukovnu obuku. Međutim, u nekim od tih zemalja problem je što za djevojčice e, ima malo toga i slabo se školuju. Obvezno školovanje možda bi bilo rješenje za to, jer to još uvijek ne postoji uvijek u tim školama, a tu bi možda Evropska unija trebala više pridonijeti. Hvala još jednom svima i naročito kolegici koja mi je pomogla stručno. Hvala lijepa Činci, a sada prelazimo na glasanje. Mi ćemo dakle institucijama ovo sve prenijeti. Otvaram glasanje.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 A sada prelazimo e, za one hrabre na zadnje mišljenje koje je EKO 484 o budućnosti kohezijske politike. Nakon 2020. godine to je i mišljenje koje je zatražilo rumunjsko predsjedanje i imamo e, izvjestitelja Stefana Malija i su izvjestitelja Janis Varda Kastanis koji će predstaviti o mišljenje. Dvije minute za izvjestitelja. A nakon toga dvije minute za suizvjestitelja, gospodin Malija, hoćete li početi? Ja ću govoriti malteški. Prije svega zahvaljujem vam što ste ostali ovdje tako kasno. Ja cijenim što ste tu i ovo izvješće kao što je rekla predsjedateljica je na zahtjev rumunjskog predsjedanja. Kad smo pristupili nacrtu ovoga iz, mišljenja, imali smo nekoliko drugih mišljenja o kohezijskoj politici kao kao prvo tijelo koje je dalo svoje mišljenje o kao e, politi, e, politici. Zajedno sa kolegama odlučili smo se da se baziramo na onom što je već napisano, ali da pokušamo dati nove signale za budućnost. Nove signale za budućnost nakon 2020. godine. E, za ovo mišljenje smo imali nekoliko inicijativa. Pozvale nas je grčka vlada da e, se osvjedotičimo o nekim projektima koji se financiraju iz fondova kohezijske politike. A također smo imali javnu raspravu sa nekoliko dionika i zainteresiranih e, strana koje su nam pomogle da oblikujemo ovo mišljenje koje je pred vama. Neću sada ići jako u dubinu E, ali želim vam odaslati nekoliko poruka. Neprihvatljivo je smanjiti proračun za 10% kao što je predloženo. Ono što mi ovdje govorimo je da kohezijska politika treba biti e, revidirana i redizajnirana kako bi vrijedila i u budućnosti također da se trebamo prikloniti borbi protiv e, određenih izazova kao što su klimatske e, promjene. U zaključku ću reći da ne smijemo zaboraviti i tradicionalne izazove kao što su siromaštvo i potreba za obrazovanjem i e, strukovnom osposobljavanju naših zaposlenika. A sada ću dati riječ kolegi Joanisu koji je sa mnom radio i su izvjestitelji. Hvala Stefano. Ja ću slijediti Stefanov primjer i govorit ću na grčkom. Hvala. Ja ću govoriti o jednoj drugoj temi. Dakle, radi se o pravu glasanja ljudi s invaliditetom, ali kad je gospodin Paten ovdje govorio, ja sam proslijedio gospodinu Timmermans izvješće. Kao što je već rečeno, ovo sažima posao koji je već obavljen i koji je bio prihvaćen u listopadu od strane odbora. Tu se radilo dakle o paketu kohezijske politike. Ja se slažem s onim što je kolega rekao, ali imam još tri dodatne poruke. Kao prvo, prava su čista teorija kojih ljudi ne mogu koristiti ako ne mogu kroz njih poboljšati svoje živote. A kohezijska politika je upravo instrument eh, koji je stvoren kako bi se borili protiv razlika između regija, ali i razlika koje postoje među građanima. Zato se radi o tome da ta prava oni moraju moći primijeniti. Nadalje to mora biti vezano uz agentu Mm, za 2030. i agendu za drživi razvoj UN-a. Dakle, to se mora moći provesti, a kohezijska politika je posebno dobar instrument da se to učini. Treća poruka je ovi partnerski odnosi se moraju poboljšati i građane se tu mora jače uključiti i kod provedbe i kod e, planiranja ali to mora učiniti se i na razini država članica i na razini Europske unije. Zahvaljujem se na gostoprimstvu i želim se zahvaliti i tajništvu i članovima stručne skupine. Dakle, radilo se jako dobroj suradnji. Hvala lijepa. Najljepša hvala. A sada otvaram raspravu. Gospođa Vitale ima riječ na minutu. Hvala predsjedateljici. Ja bih zahvalila izvjestiteljima i bilo je vrlo veliko zadovoljstvo što sam sudjelovala u inicijativi. Zahvaljujem su izvjestiteljima. Kad, govorimo o budućnosti kohezijske politike, istina je da se moramo pobrinuti da ona vrijedi u budućnosti. Moramo pojačati veze između naših teritorija kako bismo poboljšali komunikaciju i također kako bismo e, promicali ideje ove inicijative i i pobrinuli se da se resursi Europske unije najbolje koriste što je moguće. Želimo unijeti život u ovu inicijativu i pobrinuti se da se kohezijska politika zaista primjenjuje na terenu. Ovo je e, vrlo isepno izvješće, iako vrijeme nije bilo na našoj strani, nije nam dozvolilo da se bavimo različitim e, e, aspektima Zahvaljujem Stav, Stefanu i su još jedan puta. Hvala. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Ovo je jako dobro mišljenje. Šteta da o njemu razgovaram na kraju sastanka, ali to su dogoditi tu i tamo. Zahvaljujem obojici izvjestitelja i studijskoj skupini na odlično obavljam poslu. Ja obično se ne javljam na plenarnoj sjednici, ali moram zahvaliti na odličnom mišljenju. Osobno ja mislim da e, ako Evropska komisija e, e, preuzme samo neke od ovih savjeta, to bi bilo jako dobro i možda bi će moći zapravo ispuniti taj procijep između institucija građana. Govorimo o partnerstvu, sudjelovanju eh, i politike koje eh, dizajnira javnost. To su neke nedostatke koje, sam, koje imamo i zato anti-evropske snage rastu. Dakle, još jednom puno hvala na odličnom mišljenju. Najljepša hvala. Sada riječ ima gospodin Levese. Gospođo predsjedateljice, e, puno hvala. Ja mislim da je ovo odlično mišljenje. Zahvaljujem dvojici izvjestitelja. Dvije su stvari koje želim naglasiti. Jedno je da je važno da se spominje komunikacija, jer komunikacija i najbolje prakse su vrlo važne. Vrlo je važno također pobrinuti se da se te prakse razmjenjuju jer svi možemo učiti jedni od drugih. A drugo, nešto što je važno, to je pristup i malih i vrlo malih i srednjih poduzeća i vrlo je važno pobrinuti se da oni doprinose e, e, gospodarskom razvoju regije. Hvala. Imamo jednu minutu za izvjestitelja i onda još jednu minutu za su izvjestitelja da odgovore na komentare. Najljepša hvala još jednom na komentarima i podršci koju cijenim. Ja mislim mm, da je komunikacija vrlo važna, a što se tiče pristupa komunikaciji eh, malih i srednjih poduzeća, to je sve u zaključcima i mi nadam se da ćemo kao odbor nastaviti e, radom u ovome području kako bismo e, doprinijeli snažnoj kohezijskoj politici za budućnost. Još jednom hvala svim kolegama i e, suezistelju Ionasiju i gospođi Ventale koja nas nastavlja podržavati kao i svim članovima stadijske skupine koji su danas ovdje osim što smo jako dobro radili, dobro smo i surađivali i želim zahvaliti e, predsjedniku ekosekcije. Hvala vam na vašoj stalnoj podršci. Također zahvaljujem izvjestitelju i predsjedniku studijske skupine. Podsjećam vam sve da je ovo mišljenje bilo u rukama trojice otočana Stefana iz Malte, Ester i Cecilije i ja, mene sa Zagintosa, tri otoka. Mislim da smo se dobro ponašali, a ja ću vam sljedeće riječi. Rekao sam Francu Timmermansu, danas, ranije danas, da je snažna korehezijska politika i sa stvarnim uključenjem organizacije civilnog društva bi mogla biti crvena kartica za populizam i euroskepticizam u našem dobu. Hvala. Najljepša hvala. Sad ćemo prijeći na e, glasovanje ovome mišljenju. E, glasovanje je otvoreno. Cerramos la votación. E, sada je e, glasovanje zatvoreno, 71 za i jedan suzdržani glas i ta, oprostite, 72 za. Gospodin Farakanis je glasao za. Još jednom hvala i čestitam izvjestitelju i izvjestitelju. Zahvaljujem svim kolegama što ste ostali do samog kraja i hvala prevoditeljima. Počinjemo opet sutra u 9 utro. Hvala i ugodna večer.